Dear um, Dragi kolege, zadovoljstvo mi je biti ovdje s vama i nadam se da ste se svi lijepo odmorili tijekom praznika. Pa možemo započeti s radom. Mm, svi smo se zasluženo odmorili. Nadam se da sam ja jedni se vratio ozlijeđen, pa me zato vidite u kolicima koja su uzgled rečeno vrlo brza, pa su i zabavna. Zadvojstvo je dakle biti ovdje. Želim svima dobrodošlicu i možemo polako prijeći na desetu točku dnevnog reda, zajednička osnovica poreza na dobit, te 11 zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, CCC i CCCTB. Izvestitelji su Paul Tangela Alain Masur i razmatramo nacrt izvješća. Riječ odmah dajem pol Tangu, pa nakon toga Alanu, ako se slažete s tim redoslijedom, izvolite pol 10 minuta po glavi. Maksimalno. Pokušat ćemo ne iskoristiti taj maksimum za početak što se tiče dnevnog reda. Imamo dvije odvojene točke dnevnog reda 10 i 11, no Alan Lamasur i ja smo uvjereni da ta dva dosija su i intelektualno govoreći i politički govoreći povezana, pa ćemo se njima baviti kao sastavnim dijelovima ukupnog paketa i sinhronizirati cijeli proces što je više moguće. Tako da istodobno možemo zaključiti rad na oba Dakle, osnovica poreza na dobit bez konsolidiranog elementa neće donijeti prednost koju očekujemo. Dakle, za početak ne prihvaćamo taj pristup komisije u odvajanju ovih dvije točaka, odnosno ove dvije teme i želimo se baviti sa sva tri C istodobno. Dakle, to je prije svega prijedlog da CCCTB nije više sastavnih dijelova, već cjelokupna reforma koja ide korak dalje od sporazuma OECD-a i predlaže jednu, jedan prelazak u sistem koji će se više temeljiti na što ne toliko na izvoru, što je nužno zbog toga što trenutno postojeći sistemi poreza na dobit su zastarjeli zbog globalizacije, zbog digitalizacije i ako pokušate pronaći izvor dobita, dobiti, dakle, lokaciju centara koji ga stvaraju, to je postalo sve više teško s obzirom da su se situacije promijenile. Financijske konstrukcije, intelektualno vlasništvo, tu je doista nemoguće odrediti koja je neka prirodna lokacija gdje se vrijednost stvara. I dosadašnji sistemi bili su iz 20. stoljeća gdje smo imali tvornice, dimnjake i dim, a to vrijeme jednostavno prošlo, tako da nam je sada potrebna reforma u našem sistemu oporezivanja dobiti poduzeća. CCCTB upravo to i nudi. To je nužno. U moje zemlji Nizozemska je postala tranzitna zemlja za financijske tokove. Dakle, tu se radi o dividendama, kamatama, kao i intelektualnom vlasništvu, odnosno tantijemima, tako da tu postoje znatni protoci različitih kamata, dividenda i tantijema koji prolaze kroz nizozemsku i što lijepo pokazuje problem sa trenutnim e, sistemom oporezivanja poduzeća. CCCTB to pokuša pokušava privesti kraju jer se ne drži načela izvora, već načela odredišta na taj način što dodjeljuje dobit na odgovarajući način. Smatramo da bi parlament trebao to uvidjeti i naglasiti da je dodjeljivanje profita jedna dobrodošla i nužna reforma kako bi se porezni sistem uveo u 21. stoljeće. Istodobno pokazuje se koji je politički problem ovog dosija. Uzao sam svoju zemlju kao primjer, no imamo tu i manje zemlje koje igraju ulogu u eroziji porezne osnovice. Dakle, pokušavaju sniziti i stope i privući financijske tokove. Liksemburg i Nizozemska imaju više ulaznih eh, izravnih investicija nego SAD a Irska više nego Njemačka ili Francuska. To se naravno većinom temelji na papirima, a ne na stvarnoj situaciji, a rad OECD-a u tome se ne bavi suštinskim problemom, dok s druge strane CCCTB to čini. Smatram dakle da je ovo ključan prijedlog za Europu, za modernizaciju uh, sistema poreznog koji će nas uvesti u 21. stoljeće i privesti kraju ovakve konstrukte i stvoriti jednake uvjete za sve, jer mogućnosti za porezno planiranje veće su za veća poduzeća nego za manja. Pročitao sam nekoliko studija za nekolicinu zemalja koje pokazuju da mali i srednji porez obrti plaćaju trećinu do polovinu poreza više nego veća poduzeća. Iako smatramo da to nije pošteno, to moramo dodati da nije niti učinkovito. Dakle, to nisu jednaki uvjeti za sve. Mali i srednji poduzetnici su tu u nedostatku u usporedbi s multinacionalkama. Potičem, dakle, parlament i Alana Lamansura da pozdravi ovu reformu. Imajući to sve na umu, tu postoji jedan veliki izostatak omaška kojom se OECD pozabavio i zapravo prva akcijska točka u BEPS-u bila je upravo izazov oporezivanja digitalnog gospodarstva. Prva akcijska točka. Da li je doista bila akcijska točka? Ne. OECD je zapravo odgodio raspravu, sastavio je radnu skupinu i sve stavio u ladicu na pet godina. Istodobno, zbog čega bismo trebali čekati još pet godina? Znamo da Google, Facebook, Amazon su i takako prisutni europskom gospodarstvu, svi koristimo njihove usluge, a istodobno zbog toga što nisu sastavni dio trenutnih poreznih sistema, uspjevaju izbjeći plaćanje poreza danas više no ikada. Zbog toga smo Alan Lamasur i ja u izvješća unijeli zamisao o oporezivanju digitalnih platformi, da budem konkretan, i to u dva koraka. To je najprije učinjeno izvješću o CCCTB-u, gdje smo definirali digitalno prisustvo i na taj način digitalne platforme trebaju plaćati poreze u zemljama gdje su prisutne, gdje ih se koristi, da li u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji. Isto tako što se tiče trećega C konsolidacije, Alala Masur ima drugačiju podjelu, odnosno sistem raspodjele na temelju podataka koji se koriste. I mislim da će estonsko predsjedništvo preuzeti rad na ovome, vidim neke inicijative iz Njemačke i Francuske, ne možemo čekati s time još pet godina kao što OECD predstavlja, dakle vrijeme je doista početi raspravljati o tome kako uključiti digitalne platforme u trendnim poreznim sistemima. Dakle, to je jedna omaška koju moramo u prijedlogu ispraviti nešto što nedostaje, ali CCCTB je doista moderan, snažan porezni sistem. I ne samo to, već je i pojednostavljenje. Jer ako pogledam porezni sistem u svojoj zemlji, mi sam se bavio u nacionalnom parlamentu, on je s godinama postao sve složen, jer svake godine može se dodati neki izuzetak, neko pravilo i to se samo gomila, nikada nije manje toga. A to je dobra stvar u ovom prijedlogu jer se radi o poreznoj reformi koja je i pojednostavljenje, ako prijedlog pročitate, on je razmjerno jednostavan, ali istodobno je otporan, snažan i to je razlog iz kojeg u izvješću predlažem i niže pragove, ne 50 milijuna, već 40 milijuna, a kasnije i potpuno ukidanje. Dakle, postavlja se pitanje da li će profitirati veća poduzeća od jednostavnijeg sistema ili od ekonomije razmjera. Dakle, po meni potrebno je smanjiti prag, a u potpunosti ga kasnije i ukinuti. I ne smijemo dopustiti da samo veća poduzeća profitiraju od poreznih sistema. Osobito kada pogledamo da neka manja poduzeća bi trebala rasti, proširiti se, izvoziti, jer one će imati mnogo veće prilike i prednosti ukoliko ih se smjesti pod ovakav jedinstveni sistem oporezivanja. Za kraj, trenutno imamo poreznu konkurenciju, natjecanje između zemalja, gdje zemlje inzistiraju na svojim politikama bez obzira na posljedice po druge države članice. To bi po meni trebalo ograničiti i zbog toga predlažem u svom izvješću minimalnu poreznu stopu od barem 8, 18%. Dakle, to smatram da su osnovne crte, iako pretpostavljam da ima i drugih pitanja, rado ću ih saslušati i doista se radujem na dolazećoj raspravi. Alan Lamassur i ja ne samo da smo se već obratili parlamentu, već smo posjetili druge nacionalne parlamente, Estoniju, Luksemburg, Belgiju i nastavit ćemo sa svojom turnejom Hag, Pariz, Berlin, Sofija, zbog toga što smatramo da se radi o valjanom predlogu i sa zadovoljstvom ga promičemo, iako istodobno znamo da postoje razlozi za brigu i njih također želimo ozbiljno shvatiti. Zbog toga smo na turneji, a isto naravno vrijedi za današnju raspravu, rado ćemo čuti vaše stavove i vidjeti kako možemo naše prijedloge poboljšati. Hvala. Hvala izvjestitelju za TCTB, a sada izvjestitelj za TCTB, Alana Masur. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Kao prvo bih htio potvrditi kao što je rekao Paul da zajedno surađujemo ruku pod ruku kao da smo dva suizvjestitelja na jednu temu. Postoje neke točke u kojih se ne slažemo politički gledano i naravno njih ćemo objasniti, a komisija će onda odlučiti kako nam je najmudrije. Ali što se tiče samih temelja, mi se slažemo oko toga u kakvom je duhu napisan ovaj prijedlog Europske komisije za ove dvije direktive i slažemo se i da bismo trebali dva politička cilja dodati komisiji. Komisija je predstavila ova dva teksta kao neku vrstu nadopune i ostvarenja čitavog niza inicijativa koje su završene u zadnje dvije godine kako bi se izbjeglo agresivno porezno planiranje unutar Europske unije. To je bilo ishodište, a mi smo tu nadodali još dva cilja. Kao prvo, da sve, sva europska poduzeća, pa i najveća, koriste pogodan porezni sustav koji će biti jedinstven za jedinstveno tržište, koji će biti jednostavan, jasan, pravedan i koji će biti prilagođen e, uvjetima u modernoj ekonomiji koji će im dati prednost. A drugi cilj kojeg želimo nadodati, kao što je to i dobro Paul rekao, je taj da trebamo pronaći način kako da digitalnu ekonomiju oporezujemo i digitalna poduzeća koja danas iskorištavaju tu činjenicu da nemaju stalnu, stalni nastan u nekoj državi članici i zbog toga u velikom dijelu uspjevaju izbjeći e, plaćanje poreza na e, prihode koje dobivaju prije svega e, na područjima država članica Srpske unije. Taj cilj da oporezujemo digitalnu ekonomiju je još prije nekoliko mjeseci se činio kao utopijski cilj, a sada smo vrlo zadovoljni zbog toga što vidimo da je to vrlo važna tema za mnoge međunarodne dionike, prije svega i za estonsko predsjedništvo, kao što je nam je to rekao ministar ministarstva financije u Talinu, koje smo posjetili prije ljetne stanke. Dakle, oni će u tom smislu žurirati svoj plan predsjedanja, a i Republika Francuska je najavila da će sa njemačkim pandanom na sljedećem sastanku Ekofina iznijeti prijedloge zajedno, dakle te dvije zemlje, o ovom aspektu dakle, oporezivanja digitalne ekonomije, što znači da mislimo da ćemo moći napredovati e, na tom području, a znamo koliko je to politički zahtjevno. Te dvije direktive, kao što je Paul rekao, u potpunosti su povezane Svi gospodarski socijalni dionici s kojima smo razgovarali se slažu oko toga. To je za nas politički jasno. Usvojiti jednu direktivu bez druge značilo bi da ćemo zakomplicirati stvari, a da nećemo ostvariti sve one prednosti koje očekujemo od ove reforme. Imamo isti pristup i imamo velik broj zajedničkih prijedloga sa Polom Tangom osim kada se radi o dvije stvari. Kao prvo, što se tiče Praga, to je problem. Izvorno stajalište e, klubova EPP i e, SND su bili drugačiji. Više puta smo o tom razmišljali, trebali se povećati taj prag e, na 750 milijuna eura ili se treba smanjiti dakle na 40 milijuna eura, a ja bih htio tu još jednu drugu ideju u ovu raspravu. Naime, zašto nam uopće treba prag. Zašto? Ili ćemo s ovom reformom ostvariti prednosti za poduzeća, zašto bismo onda iz toga isključili male i srednje poduzeća, ili je ta reforma komplikacija koja će ih dodatno oprediti, a onda zašto bismo to nametnuli multinacionalnim poduzećima. U predlogu komisije vidim da postoji mogućnost za male i srednja poduzeća da se uključe u taj sustav dobrovoljno, ali ona poduzeća koja će se postaviti to pitanje nemaju nužnost, nužno e, dovoljnu stručnost za to i uvijek će biti u nepovoljnom položaju naspram velikih i naravno treba uvijek razmišljati i o poduzetnoj administracije. Dakle, bilo bi mnogo jednostavnije da imamo jedan sustav nego dva i stoga mislim da bismo se trebali postaviti to pitanje. I onda drugo, druga tema gdje se politički razilazimo u mišljenjima je to da bismo trebali govoriti i o minimalnoj poreznoj stopi. Trenutno imamo dva različita koncepta minimalne porezne stope. Naravno da postoje različite porezne stope, ali postoje dva koncepta. Postoji politički koncept gdje kažemo da poduzeća trebaju plaćati barem x posto naspram eh, pojedinaca koji imaju drugačije porezne stope, a zatim postoji jedan tehnički koncept harmonizirati u tom smjeru da imamo minimalnu količinu poreza koji se treba platiti. Sad treba vidjeti što to znači minimalna količina poreza, o tome trebamo raspraviti, ali mislim da kada bismo imali opet sustav sa 0,5%, posto e, porezne stope za neke države, onda ćemo opet imati neke države koje će biti iznimka, kao što smo to vidjeli u dokumentima LuxLeaks. Što se tiče glavnih amandmana koje mislim podnijeti na direktivu e, o CCCTB-u, ja predlažem, dakle, kao što je Pol to napravio u prvoj direktivi, da se ona izmijeni kako bi obje direktive istovremeno stupile na snagu, a ako slučajno ne dođe do sporazuma među 27 država članica, da se onda što prije pokrene postupak pojačane suradnje. Što se tiče prigovora koje smo čuli od nekih nacionalnih parlamenta, naime, čuli smo da ta promjena osnovice poreza na dobit da će se najvjerojatnije napraviti e, tako da će neke države članice onda dobivati više poreza od drugih. Kada bi posljedice svega toga bile doista ekstremne, a to trenutno nitko ne može procijeniti, Europska komisija mislim da to ne može učiniti, ona nam nije dala nikakve brojke, nikakvu procjenu o tome. I stoga ja predlažem da se osnuje fond za kompenzaciju. U prvoj godini bi određen dio članica, država članica e, mogao uplaćivati u taj fond, čime bi se onda kompenzirale, čime bi se kompenzirale one države članice koje bi dobivale manje poreza nakon uvođenja tog sustava. Tako bi mogli imati neki sustav koji bi naravno trebao biti prijelazne prirode i koji bi se trebao moći e, prilagoditi tim različitim razvojima u e, poreznim stopama dakle taj razvoj kojeg želimo potaknuti državama, sukladno tom razvoju kojeg želimo potaknuti državama članicama. Kao što je rekao i Paul, ako želimo da bolje uzmo obzir digitalnu aktivnost u svemu ovome, onda u ovom dijelu koji se tiče konsolidacije ne smijemo uzeti samo ona tri tradicionalna obilježa ove masačusetske formule, već trebamo dodati još jedan četvrti čimbenik, a to je e, razina prikupenih podataka, dakle osobnih podataka za korištenje određene svrhe. To čine digitalne internetske platforme i ja tu predlažem matematičku formulu. To je formula koju će svatko moći matematički i politički gledano suzbiti ali ja želim uvesti tu formulu kako bismo počeli raspravu o tome i kao što je Poltang rekao, Europska komisija to nije napravila do sad, OECD nije to napravila do sad i dakle s ovime bismo ponovno pokrenuli tu raspravu. Jedna dakle formula koja bi onda uzela u obzir osobne podatke koje se koriste. Osim toga također predlažem da Europski parlament svake godine napravi procjenu sustava, uzimajući u obzir e, procjene nacionalnih parlamenta i da nakon pet godina, nakon što su se izveli zaključci iz tog jednog prvotnog razdoblja primjene sustava, da onda Europska komisija iznese nove prijedloge kako bismo se osvrnuli na cjelokupni dio ili na samo jedan dio e, svih e, onih prihoda koji su prikupljeni, a koji bi mogli biti usmjereni u proračun Europske unije. To je jedna druga rasprava, to je jedna druga tema, ali budući da istovremeno i u odboru Ekon i u odboru za proračun razmišljamo o novim vlastitim izvorima za Europsku uniju s kojima bismo ili mogli popuniti proračun Europske unije ili popuniti financijski kapacitete europodručja, onda jedan porez, poput poreza na dodanu vrijednost, za koje već imamo harmoniziranu bazu već 40 godina, s kojima na ovaj ili onaj način uspjevamo popuniti proračun Europske unije, da onda možemo možda iz ovog poreza na dobit isto tako prikupiti financijska sredstva u Europsku uniju, jedan dio tih e, prikupljenih sredstava onda usmjeriti u proračun Europske unije. Hvala vam. Hvala lijepo. Zahvaljujem Elanu Lamasuru. Sada ćemo započeti sa izvjestiteljima u Sijeni. Dakle, svaki ima na raspolaganju određeno vrijeme. Prvi ima riječ Markus Ferber kao potpredsjednik odbora. Hvala vam. Želim izričito zahvaliti e, dvojici izvjestitelja na njihovim e, prijedlozima. Što se tiče izvješća Pola Tanga, ja sam i suizvjestitelj za to izvješće u ime EPP-a. Mislim da kada govorimo o ovoj temi da onda moramo se intenzivnije pozabaviti naravno i sa pitanjem e, procjene učinka i učinka na e, sveukupnu količinu poreznih prihoda jer inače se nalazimo samo u tom teorijskom prostoru i to onda nećemo moći povećati prihvatljivost državama članicama. Iz procjene utjecaja onog starog prijedloga iz 2011. godine, kao i iz niza razgovora koje sam ja u proteklih nekoliko tjedana mjeseci obavio sa poreznim tijelima i sa um, financijskim ministrima u državama članicama, sam stekao dojam da posljedice na količinu poreza, što se tiče poreza na dobit, bi mogle biti jako velike. Rečeno mi je da do 40% e, sveukupnog e, sveukupnih prihoda poreza na dobit bi s ovime mogli nestati. Zašto? Zato što će doći do raspodjele, to je jedan prijedlog u tom izvješću. Dakle, imat ćemo fond na pet godina za kompenzaciju primjerice, a isto tako na području e, znanstvene istraživačke politike bi moglo doći do više rashoda, a isto tako i zbog sudjelovanja u uh, gospodarskom rastu i stvaranju radnih mjesta. Ako proširimo prijedlog komisije, kao što to traže izvjestitelji, dakle ako se na 40 milijuna eura spusti ovaj prag za uh, porez na dobit i zatim se onda postepeno spusti na nula, kako bi europski sustav onda u jednom trenutku bio jedini sustav poreza na dobit za sve države članice, onda to naravno ima još i veće posljedice na to koliko će se prikupiti e, sredstava iz poreza na dobit. Moglo bi doći do toga da države članice onda ne mogu prihvatiti to rješenje ako se ovaj prijedlog ne izrade na taj način da e, se to ne dogodi i da postoji dovoljno vremena da se možemo prilagoditi tim razvojima, da se primjerice mogu prilagoditi pragovi u nekom trenutku, da tako reagiramo. Naravno je da je dugoročno smisleno da imamo jedinstveni europski e, sustav za sva poduzeća jer je svima jasno da dugoročno gledano ne može svaka država članica imati paralelno dva sustava e, poreza na dobit. To je nešto što ne može, čime ne može upravljati. Dakle, ne možemo imati europski i nacionalni sustav e, jer to dugoročno gledano se ne može dobro s tim upravljati. Što se tiče onih trenutno pipljivih posljedica, mi smo već vodili nekoliko razgovora s komisijom i na tome zahvaljujem. I, i komisija čak nam je mogla vrlo malo reći o tim posljedicama, zato što na europskoj razini nemamo dovoljne podatke za procjenu i stoga ja predlažem da se područje primjene ne proširi toliko brzo i toliko jako. Mislim da bismo tu trebali imati jedan pažljivi prijelaz i da bi to trebali oblikovati. Što se tiče e, izdataka za istraživanje, to je nešto što će se jako odraziti na taj sustav jer će se moći taj novac iskoristiti za istraživanje i razvoj. Naravno da je to makroekonomski dobro, pa i putem sustava oporezivanja. Ali trebamo vidjeti je li taj zahtjev preslab što se tiče toga koji cilj želimo postići i hoće li možda doći do zlouporabe sredstava. Dakle, treba vidjeti što je s tim što, je doista trošak za istraživanje, a što nije pravi trošak za istraživanje. I moramo vidjeti kako ćemo tu uspostaviti težu, dakle, jer možda će se možda više ulagati u istraživanje razvoja, a možda će se istodobno imati manje novaca u nacionalnim proračunima za to. Pa bismo trebali vidjeti može li se ovaj sustav doista tako realizirati. A da se ograniči mogućnost povlačenja sredstava u svrhu istraživanja i razvoja, to je u prijedlogu, to je nešto što naznačuje da je izvjestitelj već razmišljao o tome. Što se tiče e, iznosa za istraživanje i razvoj, pa tu je stvar ista. Dakle, cilj da se smanji ta razlika između vlastitog kapitala i stranog kapitala na tom području. To je nešto što trebamo pozdraviti, što Europski parlament trebamo zastupati, ali da ćemo doista uspjeti imati e, mehanizam za povlačenje sredstava e, s kojim ćemo unijeti prociklični element u to i koji se neće moći zloupotrijebiti, to trebamo još e, pobliže provjeriti. Mislim da neka jednostavnija poluga da isto ostvarimo. Dakle, da možda o vlastnom kapitalu drugačije razmišljamo u okviru oporezivanja. Možda bi to bilo smisleno da primjerice smanjimo stopu oporezivanja za financiranje s vlastnim kapitalom, naspram financiranja sa stranim kapitalom. To bi onda možda moglo dovesti upravo do dobrog rješenja. Što se tiče digitalnog aspekta, to je nešto čime se svi bavimo tu je izvijestio o tome jako puno rekao toga, dakle da imamo jedan e, čibenik raspodjele u konsolidacijskom procesu. Mi smo vidjeli da osnovica poreza na dobit u ovoj digitalnoj eri gdje dakle se ne radi o tvornicama, o proizvodnji, nego se radi o podacima, da je dakle to dvoje teško uskladiti, to je točno. I stoga treba riješiti te manjkavosti e, sustava osnovice poreza na dobit. Izvjestitelji kažu da bismo trebali imati e, prag od 5 milijuna eura za digitalnu ekonomiju i da bi trebali uključiti kao čimbenike ove podatke koje, koje digitalna poduzeća proizvode kao vrijednost ja mislim da je vrlo teško odrediti e, obujam digitalnih e, informacija, to je nešto se teško može procijeniti, a ako još to sve damo komisiji kao zadatak u okviru delegiranih ovlasti, ne znam hoćemo li se time napraviti na kraju medveđu uslugu, bojim se. Isto tako zadnje pitanje. U prijedlogu se govori i o minimalnoj efektivnoj poreznoj stopi ja sam bio u odborima PANA i taksi i razumijem odakle dolazi to pitanje, ali mislim da ako želimo nešto pokrenuti kod država članica, da onda bismo možda to pitanje trebali ostaviti za neku drugu raspravu, jer naime države članice su same nadležne za to pitanje. Znam i da kod e, poreza na gorivo ili kod nekih drugih pitanja već znamo kakva je rasprava i stoga mislim da bismo trebali biti pažljivi ako želimo doista nešto pokrenuti u vijeću. Zahvaljujem na mnogim idejama koje su pred nama i veselim se danoj raspravi. Hvala. Thank you very much. Hvala, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih govorio kao izvjestitelj u Sjeni o izvješću Alana Lamasura a zatim e, ću vam pročitati što je napisala Premoć Perez koja se ispričava što nas ne može biti ovdje s nama. Dragi kolege, možda znate, prije nekoliko godina e, Belgijska porezna administracija nam je rekla da je 221 milijuna eura u 2016. E, godini otišlo iz Belgije, ali to je više od polovice belgijskog BDP-a, ne znam znate li to. A ono što je još šokantnije je to što je to dakle velik dio e, naših sveukupnih, e, naših sveukupnih prinosa. Svojim primjerom vam želim reći da taj prijenos novca ima samo jedan jedini cilj, a to je da se izbjegne plaćanje poreza na taj novac. Mislim da je doista hitno da promislimo o svim sustavima oporezivanja, jer se tu radi o astronomskim brojkama koje naši građani gube i koje možemo uložiti u realno gospodarstvo svake godine, bilo da se radi u, o građanskim projektima, o infrastrukturnim projektima, o školama, o cestama, bolnicama i tako dalje. I slažem se sa gospodinom Lamasurom, jedan dio tih e, doprinosa bi se mogli iskoristiti kao vlastiti izvor sredstava za e, projekte za ulaganje ili za obzor za 2020. godinu primjerice. Za mene je jasno da treba jako brzo promijeniti sustav jer vidimo da je ovaj dosje već neko vrijeme pred nama. Mislim da je 2011. godine Europa krenula razmišljati o toj zajedničkoj usiljenoj osnovici poreza na dobit s ciljem da multinacionalno poduzeća mogu konsolidirati svoje prihode u, jednom jedinstvenom formularu i da imamo jednostavnu formulu za izračunavanje toga svega. Europska komisija sad to ponovno stavila pred nas i mi smo zadovoljni toga i zahvaljujem obim izvjestiteljima jer su izradili doista konstruktivne nacrte izvješća. U izvješću o CCTB-u je Pol primjerice pojačao neke dijelove teksta primjerice kada se radi o području primjene, na e, i digitalne aktivnosti poduzeća, Ja znamo da moramo e, tu digitalnu transformaciju gospodarstva popratiti s takvim mjerama. Zatim, još bi trebalo ono dodati sljedeće, da trebamo imati i minimalnu poreznu stopu za Europsku uniju koja treba biti ambiciozna kako bi se spriječila utrka na dolje. A isto tako je važno da sva društva, sva poduzeća budu uključena u taj sustav, a ne samo ona sa više od 750 milijuna eura. I tu se slažem sa gospodinom Masurom. Ovaj sustav bi trebao vrijediti za sva poduzeća ili ne bi trebao postojati, a ne da evo sada postavimo iznos od 750 milijuna eura koji je dosta visok iznos uzgled rečeno. Mislim da to nije smisleno. Mislim da su ove direktive e, sredstvo da stignemo učinkovitije jedinstveno tržište, a isto tako i da ublažimo porezno natjecanje između država članica, porezno natjecanje koje primjećamo svakodnevno i koji e, narušavaju e, javne prihode i društva u državama članicama. Mislim da bilo da smo na lijevom ili na desnom dijelu političkog spektra, da se svi slažemo s time da ovaj sustav trenutno ne funkcionira i nadam se da ćemo zajedno uspjeti izraditi konkretan prijedlog, a ova dva izvješća svakako koji su pred nama su već e, vrlo pozitivna. Sada ću vam pročitati e, što je napisala Premač Berez, klub zastupnika e, socijaldemokrata, koji se ispričava što nas nije ovdje. Ona bi htjela pozdraviti izvjesan rad dvojice izvjestitelja. To je za nju dobro ishodište. Što se tiče sadržaja, želim naglasiti četiri točke kao prvo. Komisija predlaže neke stvari za koje nam nije jasno zašto, zbog čega bi iznao takav prijedlog. Trebamo imati općenito harmoniziran, općenito harmoniziran sustav. Kao drugo, bitno je da se pozabavimo i sa digitalnom ekonomijom, da moderniziramo gospodarsku Europu i da e, dakle uzmu u obzir e, veliku mobilnost kapitala i na internetu. Isto tako, Europska komisija u svoj prijedlog uključila dva mehanizma s kojim se pokušava olakšati ulaganje i financiranje. Ti prijedlozi su zanimljivi, ali treba to detaljno istražiti jer ne smijemo se zložiti riziku da e, unesemo dodatne manjkavosti u sustav koje bi išlo naših građana. Što se tiče Praga, tu gospođa Brez smatra da Europska unija treba ostati učinkovita i vjerodostojna i da da ćemo morati to riješiti. Iako naravno drugi imaju druga mišljenja. i da niske porezne stope u državama članicama služe samo tome da bi se privukla porezna sredstva iz drugih država. E, primjerice iz mehanizma Aksisa je nestalo 500 milijuna eura, a postoje veliki velik nedostaci u drugim poreznim sustavima. Gospođa Berez će pažljivo pratiti raspravu ovdje, ali su tako i u vijeću. U vijeću 2014. godine se vlade nisu uspjele složiti oko ovog dosjea, a od tada smo vidjeli e, aktualno stanje stvari, vidjeli smo da e, moramo što napraviti, što sada znači da se možda rasprava promijenila, ali isto tako treba znati da još jedan dodatni neuspjeh svakako nije prihvatljiv. Što se tiče budućeg odnosa između Europske unije kraljevine, e, u tom smislu je ovo vrlo aktualno pitanje koje treba što prije riješiti. Gospođa Velje zahvaljuje radu oba izvjestitelja. Prijedlog Europskog parlamenta treba biti ambiciozan, s čime ćemo onda natjerati koliko god možemo vijeće da dakle, nam se pridruži. Hvala. Sander Hvala. Govorit ću na nizozemskom. Ja dolazim iz male konkurentne izvozne regije koja bi na temelju ovog prijedloga se počela kretati unazad, izgubila bi. I ovdje govorimo o usklađivanju porezne osnovice. Ako započnete razgovarati o tome, uvijek tu postoji neka opasnost Dakle, svaka država članica imat će različit stav prema tome. 2011. komisija je predložila da se kroz malo vrata provede usklađivanje. E, svi znamo što se dogodilo s tim prijedlogom za porez na dobit. Naišao je na zid blokadu u vijeću. Naravno, jasno mi je da mogu postojati određene prednosti za konsolidiranu poreznu osnovicu za poduzeća, osobito veća, to bi život pojednostavilo. Dakle, nitko ne bi trebao previše razmišljati o porezima, samo bi ga trebao platiti. No, tu se pojavlja problem. Postoje određene države članice koje bi to upotrebilo da se privuku investicije iz drugih zemalja. Dakle, potrebno je na neki način razložiti stvari, jer za male, konkurentne zemlje izvoznice, oni će vjerojatno izgubiti na temelju tog prijedloga i Pogledajmo samo što se događa u zemljama koje su konkurentne i koje provode reformu. Njih bi trebalo nagraditi, a ne kazniti za ono što se događa. Ovim prijedlogom zapravo bi bile kažnjene jer bi im preostalo manje od njihovih prihoda od poreza. Komisija pokušava riješiti situaciju u vijeću kroz ovaj pristup u dvije faze, CCTB i CCCTB i pokušava odrediti pragove. Znamo da postoje pobornici ovog sistema u parlamentu, no sredotočio bih se na nekoliko stvari koje smatram da mogu dovesti do problema. Analiza studija utjecaja Izvjestitelj je rekao da nitko nije odgovoran za procjenu utjecaja i učinaka, dakle niti komisija, što znači da nitko zapravo ne može procijeniti utjecaj, a to je razlog za brigu. Studija koju provodi komisija daje naslutiti da bi došlo do pozitivnog učinka na cijela gospodarstva, ali ako pogledamo utjecaj na same države članice, za tako nešto ne postoje analiza i znamo da bi došlo do znatnog utjecaja, kao što je gospodin Ferber rekao, spominje se gotovo 40%, jer i ne možemo dakle, za tako značajan prijedlog prihvatiti da nemamo preciznije statistike, podatke sa jednom konkretnim slikom utjecaja koji možemo očekivati. Pogledajmo također položaj manjih država članica. Velik broj stručnjaka je to potvrdio, postoji niz studija iz velikih konzultantskih firmi koje se bave utjecajem koji se pokazuju da je na manje zemlje negativan. Osobito ako se uz obzir da se na taj način pokušavalo privući međunarodna poduzeća. Dakle, jasno mi da investicije moramo zaštititi, no postoje tu i mogućnosti da se to učini bez da neke zemlje izgube. Dakle, na taj način možemo dovesti do negativnih učinaka. Osobno sam bio tijekom praznika u Malti koji imaju zanimljiv sistem, vrlo nisku poreznu osnovicu. No tko bi zapravo želio poslovati na periferiji Europske unije? Želite da poduzeća budu konkurentna, Uzmimo primjer Irske. Ako Irska ne može biti konkurentna, na koji način može privući dovoljno poduzeća? Dakle, vidimo da postoje problemi sa ovakvim načinom e, distribucije. Nije se mnogo promijenilo od problema iz 2011. Svodi se na istu situaciju, manje države članice će ovime izgubiti, a kolege iz tih manjih zemalja svakako upozoravaju i zovu na oprez. Dakle, moramo biti oprezni što ovdje predstavljamo kao jedan univerzalni lijek. Što je sa carinama ili poreznim stopama? Gospodin Lamasur je spomenuo vlastite resurse Unije. I tu postoji cijeli niz problema u pozadini ovog prijedloga. Za kraj rekao bih da ovaj prijedlog je simboličan i prikazuje jedan veći problem, a to je kakvu Europsku uniju želimo. Da li uniju u dolazi do harmonizacije usklađivanje, od čega bi profitivale veće države članice i snažna gospodarstva, ili želimo Europsku uniju gdje svi mogu napredovati, gdje će sve države članice napredovati. Ako to učinimo, moramo prepoznati da je jedini način da to ostvarimo da se državama članicama pruže sredstva koja su im potrebna da na pošten način međusobno budu konkurentna te da privuku poduzeća kroz svoje porezne sisteme. A što se mene tiče, izbor je vrlo jasan. Pošteno tržišno natjecanje čini mi se da je sama suština Europske unije. Doista bi bila šteta da se tim ključnim pitanjem ne pozabavimo u ovako važnom prijedlogu. Hvala. <clears throat> Hvala gospodine predsjedavajući. Kada je riječ o CCTB-u želim zahvaliti gospodinu Tangu, izvjestitelju na njegovom radu na ovom predmetu. On s pravom ukazuje na činjenicu u ovom izvješću da je ovaj predmet jedan od nedostajećih karika u našem zakonodavnom arsenalu za borbu protiv izbjegavanja poreza. Naravno, ako želimo biti učinkoviti, konsolidacija poreza treba ostati sastavnim dijelom ove inicijative, jer jedino ćemo uz konsolidaciju popuniti ovu rupu transfernih cijena koja omogućuje velikim korporacijama da izbjegavaju porez i zbog toga mi je drago što izvjestitelji povezuju ova dva predmeta i usklađuju početak provedbe ove dvije direktive. Još jedan važan element e, jest oporezivanje digitalnog sektora i pozdravljam e, prijedlog izvjestitelja da se digitalna dimenzija prenese u definiciji digitalnog poslovnog nastana koja se mora doraditi u smislu da fizička prisutnost jednog poduzeća u zemlji vrlo često u digitalnom sektoru nije potrebna. S druge strane, ne slažem se s prijedlogom uvođenja minimalnih poreznih stopa. I radi suštine i s obzirom na otpor e, tom prijedlogu koji pružaju mnoge zemlje članice, mislim da je proguravanje ovog prijedloga zapravo najbolji način da ga se dokine. U svjetlu saslušanja koje smo održali u Svibnju, pitam se je li uopće pametno uvoditi neki prag i pitam se kako bi to funkcioniralo u praksi. Bi li to značilo da bi zemlje članice imale dva porezna sustava, jedan za multinacionalne korporacije, a drugi za mala i srednja poduzeća? Kada je riječ o odbicima za troškove istraživanja i razvoja, Moramo se pobrinuti da multinacionalne korporacije neće iskoristiti te poticaje samo iz poreznih razloga, no izvjestitelj je odlučio ovaj prag smanjiti sa 50% na 33%. Pitam se zašto je odabran upravo taj postotak, a kada je riječ o pravilu ograničenja kamata, Pol je i tu izmijenio brojke, tako da ga molim e, da objasni koji je razlog za to. Hvala vam lijepa i sa zanimanjem iščekujem dalje razmatranje ovog pitanja. Hvala, Matt Carthy. Hvala. Isprike. E, Liv Vjernik je prva trebala uzeti riječ. Hvala. Dakle, CCCTB. Pa, poštovani kolege, kao prvo želim zahvaliti gospodinu Lamasuru na izradi nacrta izvješća koji je uravnotežen i koji predstavlja dobru podlogu za suradnju. Drago mi je što se posvećuje posebna pozornost prednostima koje sustav donosi malim i srednjim poduzećima, jer će upravo ta poduzeća imati najveće koristi od ovog novog sustava ona nemaju mogućnost baviti se sa 28 različitih poreznih sustava, a nemaju niti dovoljno resursa kako bi potražila najpovoljniju poreznu strategiju. Naša je namjera omogućiti im ravnopravno poslovanje sa istim mogućnostima koje uživaju i velike korporacije. Drugim riječima, to je prilika da stanemo na kraj sustavu u kojem mala i srednja poduzeća plaćaju veće poreze od e, njihovih e, većih kolega pod navodnicima i također mi je drago što postoji mogućnost da mala i srednja poduzeća uđu u novi sustav i pozvala bih da i to učine. Kada je riječ o velikim e, korporacijama, CCCTB će tu donijeti velike prednosti. Naravno, priznajem da će se svi morati prilagoditi kroz neko vrijeme tom novom sustavu, no uvjerena sam da nakon što prijeđe prolazno razdoblje, e, ta će poduzeća također ostvariti značajne uštede u smislu administrativnih troškova. Dakle, na kraju konačno imamo porezni prijedlog koji potiče i ulaganja, i istraživanja i razvoj i stoga i pozdravljam oboje i također porezne i odbitke i također e, odbitke nominalnih kamata. Također e, se slažem sa izvjestiteljem da trebamo izbjeći sve što bi moglo nauditi poreznom priljevu zemalja članica. U tom smislu izvjestitelj predlaže fond za nadoknade. Pozdravljam ideju, ali htjela bih nešto više čuti o tome, naročito kako će to funkcionirati u praksi. I radujem se i daljim novim idejama i prijedlozima u tom smislu. A osim toga, trebamo doista biti oprezni kada je riječ o izmjenjivanju postojećeg rješenja, odnosno E, trebamo povesti računa i o novim e, oblicima industrijskog poslovanja, ali smatram da te promjene treba unositi na temelju čvrstih dokaza, podataka i u dogovoru s komisijom e, i tada će te izmjene predstavljati rješenje za probleme, a ne stvarati nove rupe u zakonu. Treba na kraju istaknuti da Oba sustava trebaju stupiti na snagu istovremeno kako bi sustav ispravno funkcionirao i ostvario naše ciljeve. Na kraju želim reći da je CCTB pitanje konkurentnosti i konkurencije. Dakle, trebamo ograničiti konkurenciju u tom smislu između zemalja članica, ali ipak zemlje članice se trebaju natjecati u smislu poreznih stopa i infrastrukture, jer će to povećati natjecanje na unutarnjem tržištu i također konkurentnost Europske unije u cijelosti. Hvala vam. Thank you and now uh, Matt Carthy. I sada Matt, Carthy. Hvala gospodine predsjedniče i hvala također izvjestiteljima na njihovom radu na nacrtima izvješća. Govorit ću o oba izvješća zajedno i ukratko ću iznijeti svoja stajališta i dati povratnu informaciju na nacrt izvješća neke kolega iz GUA. Dakle, zadržat ću se na pitanjima računovodstva i izračunu raspodjele dobiti. Dakle, ja podržavam ove predmete kao osoba koja e, zagovara poreznu suverenost nacionalnih parlamenta, a također i kao osoba koja želi pravednost u poreznom smislu i transparentnost. Operem se daljem prijenosu ovlasti u tom smislu sa demokratskih nacionalnih, izabranih nacionalnih vlada na komisiju iako međutim pozdravljam suradnju između zemalja članica i donošenje europskih propisa za suzbijanje, izbjegavanje plaćanja poreza i poreznih utaja. Dakle, ja ne podržavam e, amandmane CCTB-u u kojima se poziva e, na to da komisija donosi porezne stope. E, zemalja članica se traži da prenesu daljne ovlasti na komisiju u zamjenu za obećanje da će ovaj novi sustav mhm. spriječiti multinacionalne korporacije da izbjegavaju porez, ali to se možda neće ostvariti. Kako bi jedinstveni sustav oporezivanja mogao funkcionirati, onda također to treba biti doista globalno i provedba CCTB-a na europskoj razini e, znači da bi se gubici mogli ukopati na, e, u čitavom svijetu i da bi neke zemlje članice trpjele u smislu konkurencije iz drugih dijelova svijeta. I to bi također dovelo do mogućnosti daljeg izmišljavanja dobiti van Europske unije. Ovaj prijedlog e, se odnosi samo na trajne poslovne nastane u Europskoj uniji i uključuje mjere koje e, se odnose na podružnice van Europske unije, odnosno to je slično e, direktivi o izbjegavanju plaćanja poreza. No, ova odredba bi trebala uključiti i svu stranu dobit Također kada je riječ e, o prijedlogu komisije o kontroliranom stranom poduzeću, dakle kako bi ono bilo porezni obveznik u Europskoj uniji, onda ne bi smjelo imati e, tvrtku, matičnu tvrtku na Europske unije. To bi se moglo primijeniti na sve e, subjekte u zajedničkom vlasništvu i pod zajedničkim nadzorom. Kada je riječ o računovodstvu, poduzeća također tu imaju velike prednosti i dakle računovodstvena osnovica mora e, na jednaki način izračunati i porezne obveze jer e, inače će to e, samo zamijeniti postojeći sustav. Dakle, za sada nemamo preciznije stajalište u ovom izvješću o tome. Idećeg mjeseca GUE će objaviti studiju o učinku CCTB-a o na porezne priljeve zemalja članica i možemo sada izvijestiti o glavnom nalazu, a to je da dolazi do značajnog pada u poreznim osnovicama u Europskoj uniji, a to nije praćeno odgovarajućom koristi, ako nije popraćeno odgovarajućom formulom za raspodjelu dobiti. Ako se to uvede kao poseban korak, e, imat će dramatične posljedice i e, vjerojatno će sve koristi biti relativno male u usporedbi s time. Kada je riječ o e, njemačkom sustavu, za razliku od toga, kadetski sustav je nešto što treba ispitati i to ukazuje na problem koliko je teško procijeniti imovinu, naročito u financijskom sektoru i e, način na koji se opipljava imovina može pretvoriti u financijsku imovinu. Također, e, treba usvojiti što e, moje mjere za izbjegavanje poreza koje može provesti svaka zemlja članica. I kada je riječ o podacima u izračunu CCTB-a, više studija pokazuje da e, postoje nedostaci banke podataka Orbis e, kojim se služe europske multinacionalne korporacije. Političari moraju odmah to ispraviti i služiti se sveobuhvatnijom bazom podataka za izvješćivanje po zemljama i treba poduzeti, dakle poduzimanje velikih koraka bez dalje analize bilo bi neodgovorno i mi ćemo uložiti niz amandmana koje će se baviti ovim pitanjima i također se radujemo u budućoj suradnji sa izvjestiteljima u iznalaženju mogućeg sporazuma. Hvala vam. sent the written intervention of Eva Jolie for the record. Evo, pročitat ćemo izlaganje Eve Jolie za potrebe zapisnika. Ako želite, mogu to pročitati ja, ako se ostali izvjestitelji u sjedni slažu. Ili ne? Marko Valli. Hvala, gospodine predsjedniče. Pohvaljujem oba izvjestitelja zbog obavljenog posla i to je u skladu sa onime što je učinjeno na odboru taks. Naravno, kada se to bude pokazivalo činjenično, kada se bude glasovalo o tome, onda ćemo trebati imati na raspolaganju i potrebne brojke, jer vrlo često u ovim prijedlozima imamo konvergenciju, a onda se dogodi nešto što ne možemo lako objasniti javnosti, kao što se upravo dogodilo sa izvješćima po zemljama u javnosti i onoga što se dogodilo činjenično, odnosno toga da je propao prijedlog parlamenta. Slažemo se sa sadržajem teksta, ali u odnosu na tekst komisije ni mi kao ni izvjestitelji ne podržavamo pristup u dvije faze. Dakle, trebamo imati i konsolidiranu poreznu e, osnovicu i zbog toga trebamo imati odmah sveobuhvatan prijedlog i trebamo nastojati izvršiti što pravovremeniji pritisak na vijeće kako bi se e, one zemlje članice koje se tome protive prilagodile prijedlogu. Kada je riječ o polovom izvješću, Snižavanje praga smatramo da je ispravno, a 750 milijuna je previše, tako da se slažemo sa njegovim prijedlogom, a kasnije možemo razgovarati o točnijoj brojci, no u svakom slučaju ima smisla smanjiti taj prag. Slažemo se također s time da se odredi jedna minimalna porezna e, stopa kako se zemlje članice ne bi natjecale u snižavanju te stope, no treba vidjeti kako odrediti tu stopu jer to tome treba doista stručno pristupiti. Zatim e, odbitak e, trhova za istraživanje i razvoj. To je zapravo nov sustav poreznih olakšica koji zamjenjuje patent box. Mislim da bi bilo bolje izbjeći stvaranje novog sustava poticaja koji će zamijeniti patent box, dakle tu ćemo uložiti kritične amandmane, a kada je riječ o prijedlogu oba izvjestitelja da se dio konsolidirane porezne osnovice uplati u europski proračun, tu treba reći da onda na jednaki način u jednakoj mjeri treba umanjiti nacionalni doprinos i onda će zemlje članice i spremnije prihvatiti ovaj prijedlog. Evo, ovo su naša glavna razmatranja, a onda ćemo o tome još detaljnije razgovarati kada budemo razmatrali podnošenje amandmana. Hvala. E, umjesto gospođe Kapel, gospodin Munu. Da. Gospođa zastupnica nije tu, ona je na sastanku se u Sjeni, trebala bi doći, mogu li ja na nekoliko minuti preuzeti riječ u njeno ime, gospodine predsjedavajući, da? Ja, ja, Da, da, izvolite, u redu. Kao prvo, htjelim čestiti zbog e, kvalitete izvješća e, gospodina Tanga i gospodina Masura o izuzetno složenoj temi vezano s koju Europska komisija i države članice već godinama ne uspjevaju napredovati. Imali smo i skandal LuxLeaksa među vremenu. Imamo tu vrlo važne teme budući da u Francuskoj na desetke milijardi eura već godinama gubimo e, što se tiče poreznih prihoda na ovaj način i to je nešto što je neprihvatljivo. E, jedna observacija za gospodina Masura, jedno, jedno pitanje za njega. Kao prvo, mislim da ste odgovorili na našu zabrinutost vezano uz francuski ustav što se tiče jednakosti poreznog sustava. Mislim da ste iznijeli prijedlog da se ukine ovaj prag i mislim da bismo na taj način mogli odgovoriti na taj problem. Dakle, da nemamo dva porezna sustava u istoj državi. I mislim da je to nešto s čime idemo u pravom smjeru. No, kao što znate u Francuskoj imamo kredit eh, za istraživanje a u okviru borbe protiv, protiv agresivnog poslovnog planiranja smatrate li da će to ugroziti zakonodavstvo o odbitku troškova za istraživanje i razvoj? Evo, to su ona pitanja koje sam htio postaviti vama. Hvala. Merci. Um, Hvala. U redu. Sada možemo započeti sa spontanim javljanjem za riječ. Gospodin Hareguja Tondo se javio prvi za riječ, a onda nakon njega gospodin Luke. Hvala gospodine predsjedniče. Na početku želim reći da je ovo doista bitna inicijativa. Izvjestitelji Tang i Lamasur su odradili doista važan posao. Uložene su neke primjedbe na suštinu i čuli smo neka protivna mišljenja. S jedne strane govori se o poreznoj nadležnosti. Neke europske zemlje neke europske regije žele upravljati vlastitim poreznom sustavom kako bi mogle biti konkurentne. Govorilo se također i o poreznoj suverenosti. Dakle, kolege koji ustaju u obranu porezne suverenosti ili nadležnosti zemalja članica zapravo zaboravljaju da se mi nalazimo na jedinstvenom tržištu i da nije riječ samo o ubiranju poreza od multinacionalnih korporacija, odnosno riječ je o tome da one plaćaju porez u nekim zemljama, a time oštećuju druge. Dakle, kako bismo izbjegli ilegalno izmještanje dobiti, kako bismo izbjegli da se nanese šteta zemljama članicama, trebamo djelovati. I zbog toga mi kao parlament e, dajemo mišljenje samo vijeću, a naše mišljenje mora biti to da treba ojačati, a ne oslabjeti mjere koje je komisija predložila vijeću. Ne smijemo ovdje zaboraviti da će vijeće odlučivati jednoglasno i da će samo čuti mišljenje parlamenta i iz toga razloga naše mišljenje mora biti jasno i glasno. Zadovoljan sam e, obavljenim poslom e, jer e, amandmani koje su uložili i jedan i drugi izvjestitelj su važni kada je riječ o smanjenju praga koji predlaže pol od 40 milijuna, a kada je riječ o izveću Sur, u njemu stoji naravno da treba uključiti digitalnu ekonomiju u ove direktive. Također, pretvaranje jednog e, dijela porezne osnovice u izvor e, vlastitih sredstava Unije je nešto što valja pozdraviti. No želimo ukazati na dva razloga za zabrinutost, odnosno Prvi se odnosi na smanjenje poreznog priljeva koji je predviđen objedinjenjem e, zajedničke porezne osnovice. Mislim e, da je komisija čak i umanjila važnost, e, odnosno mjeru ovog smanjenja, ali u stvarnosti došlo je do većih poreznih e, olakšica u zemljama članicama i to će imati značajan učinak na porezni priljev. Sviđa mi se prijedlog kolege Lamasura da se osnuje jedan privremeni fond za nadoknadu onih zemalja koje će pretrpiti štetu uslijed takvih izmjena. No, s druge strane, možda gospodin Lamasur nije u svojim amandmanima poveo računa o važnosti toga da će sukob u vezi sa plaćanjem poreza u zemljama članicama dovesti do toga da će korporacije birati gdje plaćate plaćati te poreze. Dakle, u nekim amandmanima morat će se govoriti o objektivnom određivanju nadležne zemlje članice za rješavanje sporova u poreznim pitanjima. I na kraju želim još jednom ponoviti koliko je važno da parlament usvoji jedno čvrsto mišljenje u jednoj važnoj, čak i nezbježnoj e, raspravi od ovolike ogromne važnosti za e, poreznu pravednost hvala vam gospodine predsjedavajući, govorit ću na njemačkom. Ovako temeljna velika reforma kao što se o njoj razmišlja u ova dva izvješća, naravno da uvijek sa sobom vuče mnoge argumente za i protiv. A u ovoj raspravi je nešto toga već i rečeno. I u klubu zastupnika ECR-a mm, isto tako nismo svi istog mišljenja. Ja spadam u one koji e, u redovima ECR-a e, malo pozitivnije gledaju na to nego što je to možda proizašlo iz e, onoga što je rekao gospodin Lunes, iako ja se na mnogim počinima mogu potpuno se složiti sa njegovim kritičkim točkama, ali ipak želim naglasiti da taj projekt CCCTB-a i CCTB-a, da su to dva projekta koja po mom mišljenju doista trebaju biti povezana, ali možda bi bilo smislenije da se implementiraju jedan za drugim. Da to predstavlja veliku šansu kako bismo riješili dva temena problema u EU. uniji. Prvi problem je taj da e, osnovica porezna na dobit e, ne e, se naplaćuje uvijek tamo gdje se stvara vrijednost i da neke države članice EU unije svjesno pokušavaju pomoću nižih poreznih stopa privući porezne prihode e, koji bi zapravo ekonomski gledano trebali e, biti plaćeni kod druge države članice. Drugi problem je taj što postoje poduzeća, što postoje mnoga poduzeća koja se bave prekograničnom aktivnostu i koji imaju mogućnosti da te razlike u poreznim sustavima iskorištavaju u tom smislu da smanje vlastito porezno opterećenje i da dakle plate niže poreze nego što e, bi to trebali. Ako riješimo sve ovo pomoću ove reforme, onda ćemo imati više poreznih prihoda u EU, a to povećanje poreznih prihoda u EU bi onda se moglo iskoristiti djelomično za to da male države koje će možda izgubiti e, prednost, neke prednosti, zato što će se promijeniti osnovica poreza na dobit, da ih se kompenzira. Ali ako trenutno imamo nepravednu i neprimjerenu raspodjelu e, porezne osnovice, da onda ne možemo očekivati da će to ostati isto i nakon ove reforme. Neke države članice će morati povisiti svoje porezne stope i distancirati se od te politike da sa niskim poreznim stopama privlače strane porezne prihode. Ja tu vidim stoga velike šanse, ali vidim i nekoliko sustavnih problema koje s time možemo riješiti. No, ako se taj prijedlog sada poveže sa elementima koji nisu povezani s time, činično gledano, poput uvođenja minimalne porezne stope, onda mislim da za mene i za mnoge u ECR-u se tu prelazi e, jednu crvenu liniju i to će nas onda odbiti od toga da glasamo za taj prijedlog. Minimalna porezna stopa je element u ovom prijedlogu koji nije činjenično s njime povezan zato što ako u okviru CCCTB-a porezno osnovicu definiramo na to da dakle svakoj jurisdikciji odgovaraju porezni prihodi, onda više nije legitimno da državi članici e, nametnemo kolika treba biti ta porezna stopa. Svaka država članica ima legitimni izbor donijeti dakle tu poreznu stopu jer je to vlastita porezna stopa, a ne ona stana porezna stopa koja onda nelegitimno privlači e, vanjske porezne prihode. I ja smatram da to nije smisleno i stoga bih morao onda glasati protiv tog prijedloga. Istovremeno taj koncept da se osnovica porezna dobit e, koristi za e, povećanje vlastitih izvora sredstava za Europsku uniju. I za to mislim da je također jedna druga rasprava, jedna druga tema koja ne pripada ovamo. Opet, ako potencijalno iznesemo prijedlog reforme koji treba ostvariti plodove, koji treba biti optimalan e, na području oprezivanja, onda ne bismo trebali pokušati ugurati u taj prijedlog druge teme s kojima možemo samo smanjiti tu optimalnost tog novog sustava. Po mom mišljenju, to bi bile dvije velike crvene linije e, što se tiče ovog prijedloga zajedničko osnovice poreza na dobit i zajedničko sudirane osnovice poreza na dobit, dakle, jedne strane to pitanje vlastitih izvora sredstava, druge strane to pitanje minimalnih stopa. I onda zaključno želim reći da mislim da bi bilo mnogo pametnije da, kao što je to i Europska komisija je predložila, da se podijele ta dva prijedloga, i da prvo započnemo sa zajedničkom osnovicom poreza na dobit, a da konsolidaciju onda odgodimo na neki drugi trenutak u budućnosti, jer će nam biti onda jednostavnije izvršiti procjenu utjecaja nakon što dobro definiramo ovo područje o tome smo već govorili. Naravno da moramo znati kakve će e, fiskalne i financijske posljedice ovo sve imati, a kada imamo zajedničku definiciju oporezivog e, prihoda, onda će nam biti lakše procijeniti utjecaj na to. Mislim da ćemo povećati otpor e, prema ovom prijedlogu ako izvijemo o tome da se ove dvije teme zajednički obrade. Hvala vam. Thank you very much. Now I see Sven. Hvala, vidim da je ovdje Sven koji će pročitati stajalište kluba, e, odnosno stajalište Ebe dakle imaš riječ. Well, uh, Eva je izvjestiteljica u sjeni našeg kluba, tako da ću ja jednostavno pročitati ono što je ona napisala. Dakle, mi pozdravljamo ponovno pokretanje rasprave o CCTB-u, naročito as the common tax base. We welcome Mi pozdravljamo nacrt e, izvješća gospodina Poltangela na Masura posebice što se tiče njihove jasne namjene da se oba prijedloga obrade paralelno. Amandmani u tom smjeru su po našem mišljenju vrlo pozitivni budući da nije u prijedlogu komisije bilo dovoljno jasno hoće li se, da ili ne, o ovim prijedlozima pregovarati zajedno ili u dvije faze. Isto tako nam je drago da su oba izvjestila zadržali ključni element prijedloga komisije prema kojem će taj novi sustav postati obavezan za veća poduzeća, što je nešto što Europski parlament traži već od 2012. godine. Velika poduzeća moraju e, se uskladiti s time kako bi taj sustav radio, a ako stvorimo dobrovoljni sustav, onda bi samo s time stvorili dodatne komplikacije, budući da ćemo imati 29 ili 28 način oporezivanja poduzeća, umjesto da postojećih 28 sustava zamijenimo sa jednim zajedničkim sustavom. Isto tako primjećujemo da nacrti izvješća izvjestitelja su još i ambiciozni od toga, budući da žele da taj novi sustav postane e, obavezan za sva poduzeća. Veselimo se raspravi o prednostima i manama prijedloga. Mi pozdravljamo ideje izvjestitelja prema kojima jedan dio poreznih prihoda koje bi se dobilo iz zajedničkog osiguranja osnovice porezna dobit bi se iskoristila kao vlastiti izvor prihoda za proračun Europske unije u skladu sa e, sugestijama e, skupine na visokoj razini o vlastitim izvorima sredstava. Ali taj novi prijedlog treba onda još e, detaljnije izraditi i vidjeti kako bi ovo moglo doprinijeti vlastnim izvornim sredstvima, to bi trebalo preciznije definirati. Kao zeleni mi smatramo da je vrlo važno da imamo harmoniziranu i obvezujuću definiciju stalnog poslovnog nastana i stoga podržavamo amandmane izvjestitelja za preciznu obvezujuću definiciju kriterija koje treba ispuniti e, u okviru svake multinacionalne kompanije kako bi ona dokazala da je, njen poslovni nastan u određenoj državi članici, što bi doprinjelo tome da se E, spriječi dematerializacija digitalne aktivnosti. Tako nešto bi spriječilo situaciju kao što smo imali nedavno u Francuskoj gdje je sudska presuda rekla da Google nema poslovni nastan u Francuskoj i da stoga nije obvezan platiti porez e, pod francuskom administracijom. Mi se veselimo e, datumu stupanja snage na snagu 2020. godine. Sada komentari na izvješće Pola Tanka. Mi pozdravljamo harmoniziranu definiciju tajne e, jurisdikcije ili jurisdikcije sa niskom poreznom stopom, ali moramo pažljivo istražiti kriterije koji su izneseni pogotovo u amandmanu 21. No, moramo se isto tako poviniti da formulacija neće e, države u razvoju e, pogoditi koje još nemaju mogućnost da izmijene informacije automatski o oporezivanju. Mi kao zeleni također smatramo da bi CCTB trebao biti popraćen sa jednom minimalnom efektivnom poreznom stopom u Europi. Stoga se slažemo sa amandmanima e, iz e, socijaldemokrata koji idu u tom smjeru, s čime se traži od Europske komisije da do 1.1.2019. godine izradi zakonodavni prijedlog za minimalnu efektivnu poreznu stopu u iznosu od 18% u svakoj državi članici. Iako ta porezna stopa od 18% može biti dio rasprave, ali ipak mi smatramo da je ovaj smjer pozitivan. Osim toga, uvođenje minimalne efektivne porezne stope treba biti samo prvi korak kako bi se borili protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza u EU, uniji, a e, CCTB treba onda popratiti sa tom minimalnom e, poreznom stopom na dobit kako bi se e, konačno prestalo s ovim štetnim poreznim natjecanjem. Što se tiče izvješća Lanela Masura, mi primjećujemo da izvjestitelj želi da Europski parlament napravi procjenu utjecaja svake godine CCCTB-a i mi se slažemo da Europski parlament treba u potpunosti biti informiran o provedbi i načinu funkcioniranja tog novog sustava, ali zašto ne bi komisija vršila tu procjenu i onda nama kao parlamentarnim zastupnicama penjala tu procjenu. Isto tako, mi imamo dvojbe vezano uz to da se uspostavi e, prijelazni fond za naknadu kako bi se kompenzirali gubici eh, za države članice koje će izgubiti od novog novog sustava. Mi znamo da bi to moglo uvjeriti eh, države članice koje nisu trenutno, koje nevoljku žele prihvatiti sustav, ali mi smatramo da taj fond nije dobar, ne dobro rješenje, čak i kada bi se kasnije uklonio, jer smatramo da, da će to biti zapravo teško i učiniti. I najzad, eh, primjećujemo da u slučaju da reforma propadne, da izvjestitelji e, smatraju da bi se taj sustav trebao usvojiti u okviru pojačane suradnje. I to bi možda moglo biti jedini način da se to e, provuče kroz vijeće, ali po našem mišljenju još drugo rješenje moguće, a to je da Europska komisija iznese zakonodavni e, prijedlog na temelju članka 160 ugovora, dakle na temelju elementa elemenata koji narušavaju jedinstveno tržište, jer se onda može taj prijedlog umjesto jednoglasnosti usvojiti e, kvalificiranom većinom, što bi bilo mnogo bolje rješenje, jer oni koji izbjegavaju surađivati na europskoj razini bi onda mogli zapravo imati korist od toga što ne, su, ne sudjeluju u tom sustavu. Hvala. Riječ ima Ehili voditelj sektora za, za porez na dobit e, komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Pozdravljamo pozitivne napomene i komentare izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Jasno je da postoji zajedničko mišljenje, iako postoje neke napomene koje se tiču pojedinih elemenata. Od niza navedenih aspekata osvrnut ću se samo na neke. Prvi je činjenica da digitalizacija gospodarstva i pitanje oporezivanja digitalnih e, usluga i isporuke digitalne robe je pitanje koje se stalno pojavljuje u raspravama ovdje, a također se radujemo i budućoj raspravi koju predlaže Estonsko predsjedništvo, odnosno predložilo ga i e, predložit će ga na neformalnom ECOFIN sastanku 15. rujna, a to pokazuje da postoji potreba za temeljitom analizom učinkovitosti u ovom sektoru i onoga što valja učiniti. A također, e, kada je riječ o zajedničkoj stopi i osnovici, to može jedino ići ruku pod ruku jer Veliki dio toga se temelji upravo na potrebi za koordiniranim pristupom e, ne samo zemalja članica, nego i trećih zemalja, što će dovesti do rješenja koja će omogućiti pravedno oporezivanje, a s druge strane ne želimo kazniti ili dovesti do dvostrugog ili višeg oporezivanja naših gospodarskih subjekata ili onih subjekata koji djeluju, odnosno posluju u Europskoj uniji. Pitanje minimalne stope je nešto što uvažavamo, ali zemlje članica, naročito nacionalni parlamenti, izražavaju zabrinutost u vezi sa pitanjem subsidijarnosti. Tako da je teško pozdraviti mjere koje bi sa stajališta nacionalnih parlamenta povrijedile njihove ovlasti ako bi se mogle time ostvariti možda neke koristi. Kada je riječ o Pragu, jasno je da prijedlog komisije od 750 milijuna je pitanje koje izvjestitelji još žele proučiti u svojem mišljenju, ali je također jasno da će i zemlje članice iznijeti svoje stajalište o tome koliko su voljne pristati uz takav prijedlog. Kada je riječ o nedostatku podataka i o načinu analize poreznih priljeva, predao bih riječ kolegi koji radi u odjelu za gospodarstvo Digitax. E, izvolite, molim vas, e, kratko, ali evo, imate riječ. Ja sam e, Agnješka Skonječna, radim u odjelu učinkovitosti za pitanje oporezivanja. Evo samo želim razjasniti određeno pitanje o kojem smo razgovarali. Komisija je uz prijedlog također iznijela i sveobuhvatnu procjenu učinka i također je na vrlo otvoren i transparentan način objavila se podatke koji proizlaze iz njezinih modela i studija koje je provela. Naravno, naša procjena učinka bavi se ne pojedinim zemljama članicama, nego cijelom Europskom unijom. Imamo raspravu o pozitivnim ishodima koje pokazuju da je došlo do rasta i većih ulaganja i da će učinak E, poreznih izmjena biti neutralan na to. Ne možemo razraditi detaljnije modele za zemlje članice zbog e, manjka tehničkih podataka od nacionalnih poreznih uprava. Naravno, mi smo ih e, pozvali na podnošenje tehničkih podataka i naravno rada ćemo zaprimiti bilo kakve tehničke podatke koje zemlje članice budu spremne pružiti. Hvala. A sada dajem ponovno i riječ našim izvjestiteljima. Svaki ima na raspolaganju dvije minute. Hvala. Euh, Hvala svima koji su se javili, izvjestiteljem u i drugima. Konstatiram da naravno postojećna mišljenja u klubima zastupnika kad kad i oprečna mišljenja, ali da taj opći pristup da se povežu obje direktive, osim Brenda Lukija koja ima tu drugačije mišljenje, koje mnogi dijele, i da ideja da se iskoristi ta prilika kako bi se digitalna ekonomija isto tako podvrgla oporezivanju, da je to nešto oko čega imamo širok konsenzus. Naravno, formula koju predlažemo s kojom se želi obračunati digitalna aktivnost u okviru konsolidacije svakako će biti predmet e, čitavog niza amandmana. Inzistiram na činjenici da e, Nasuprot e, nekim zabrinutostima koje smo čuli, da a priori ne postoji razlog zbog kojeg bi ovaj sustav koji mi smo mi predložili bi male države ili druge države stavili nepovoljno nepovoljni položaj. I ja predlažem fond za naknade. Gospođa Žoli e, je tu nepovoljno nepovoljnog mišljenja, ali i ostali se s time slažu. A isto tako i dugoročno rečeno, mislim prema meni, tu se politički razlikuje mišljenja, ali po mom mišljenju, male države koje žele koristiti prihode iz oporezivanja kako bi privukli stvarne gospodarske aktivnosti mogu to napraviti pomoću postavljanja poreznih stopa, ali ono što ne bi, ne smjeli više raditi, bilo da su male ili velike, je privući e, porezne prihode koje ne odgovaraju stvarnim gospodarskim aktivnostima u toj zemlji. A LuxLeaks i drugi, druge afere su pokazale da se to radi i mi moramo e, prekinuti e, s takvim situacijama. Zatim, e, što smo čuli da treba imati na umu mala i srednja poduzeća, i tu primjećujem da je nekoliko govornika reklo da bi im bilo zanimljivo da imamo jedan jedinstven sustav za sva poduzeća. Naravno, postupno uz phasing in, dakle jednom, jednog dana, što mislim da je rekao je Markus Ferber i da o tome trebamo ponovno razgovarati. Također e, ću zapisati ovu vrlo zanimljivu ideju naše kolege kojem nas je pozvao na to da pripazimo na pravne aspekte i da ne bismo trebali imati 27 različitih tumačenja e, pri sudovima u državama članicama. Dakle, trebamo imati jednako zakonsko tumačanje i ne može se e, odmah s ovime ići pred Europski sud pravde to je nešto o čemu trebamo svakako razmisliti. I na kraju, što se tiče pitanja gospodina Monoa, što će se dogoditi sa posebnim francuskim sustavom poreza za istraživanje i razvoj, kao francuz mogu ga umiriti jer prema izjavama odbora za financije u Francuskom senatu vidimo da se radi o načinu kako se mogu pokriti ovi porezni prihodi, a to nije u ovom tekstu. Ali kao europljanin moram reći da ne bi baš bilo normalno da neke države poput tog odbitka troškova mogu iskriviti duh direktive. I stoga se trebamo uvjeriti u to da one mjere koje ćemo na kraju uključiti, a to mogu biti primjerice francuske mjere, ako su to najbolje mjere koje imamo, da e, budu takve da ne stvore nove nejednakosti među državama članicama. Hvala. Hvala Poltang. Hvala predsjedatelju. Pozdravljam doista ovu raspravu i konstruktivan pristup vidim dosta mogućnosti da se formira jasno mišljenje Europskog parlamenta, no za to je potrebno još daljnja rasprava jer smo čuli neke konkretne argumente. pozabavit ću se nekim od njih s obzirom da u uvodnom izlaganju nisam stigao. Naravno, prije svega istraživanje i razvoj i sredstva za to. To je dio modernog gospodarstva i dolazi do istog tretmana prema dugu i equity kapitalu i gdje postoji dodatna inicijativa za istraživanje i razvoj kojima se zamjenjuje patentne kutije. No s time se moramo pozabaviti na odgovarajući način kako bismo ostali realistični. To je možda malo općenitija točka, no ukoliko ovaj prijedlog i stajalište Europskog parlamenta e, želimo da bude uvaženo, ono mora biti realno. I tu se moramo pozabaviti poreznim prihodima. Prema mom iskustvu u svakoj zemlji postoje znatne rasprave o opadanju tog prihoda i time se moramo pozabaviti jer se radi o nečem važnom za države članice. Zatim tranzicijsko razdoblje komisija je predložila da se razlikuje taj prelaz sa 2C na 3C, no da li je to najbolji oblik prelaza? Osobito s obzirom da se radi o značajnoj velikoj reformi, ne bismo li trebali dakle, prije svega isprobati testno sustav prije nego što doista pređemo na reformu. Markus Ferber je to i sam spomenuo, ja bih rekao da postoje drugi faktori koji pomažu tranziciji kako bi se olakšale neke neočekivane posljedice. Tranzicija je također vezana uz prag. Želimo sistem primijeniti ne samo na najveća poduzeća, već proširiti broj poduzeća koje mogu profitirati od ovog pojednostavljenog sistema u krajnjoj liniji želimo ga primijeniti na sva poduzeća i za, za to treba vrijeme. Zbog toga smo e, smanjiv, odlučili se za smanjivanje praga u dva koraka. Spomenut ću samo još komentar Matt Carty. Ja mislim da je u pravu bio kada je rekao da jednobrezno oporezivanje mora biti globalno i smatram da se Europa nalazi u jedinstvenom položaju gdje ima mogućnost postavljanja standarda oporezivanja dobiti za cijeli svijet. Sjetimo se da Trumpova Amerika ide u suprotnom smjeru i ova jedinstvena mogućnost da Europa postavi standard za modernizaciju sistema oporezivanja trgovačkih poduzeća te da privede kraju sve mogućnosti za promjenu primjenu poreznog planiranja, dok istodobno treba vidjeti kako ćemo se pozabaviti pitanjem transfernih cijena s trećim zemljama. Dakle, ne radi se samo o odnosima van Europske unije, već i odnosima unutar Europske unije. Nije potrebno 27 različitih tumačenja, već zajedničko tumačenje stvari. Dakle, zahvaljujem svima na doprinosu i radujem se raspravi. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana za CCTB 25.9. 17 sati, za CCCTB 26.9. razmjena stajališta će se održati s nacionalnim parlamentima 10.10. 10. a razmatranje amandmana 6.11. Glasamo na ekonu u prosincu, a na plenarnoj siječnju. Ukoliko će to biti moguće u siječnju. Hvala svima. Radila se doista o važnoj razmjeni stajališta, o ključnom zakonodavstvu vezano uz oporezivanje i tržišti kapitala. Obustava na 10 minuta.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

Moramo odmah započeti sa proračunskim stavkama. Za drugo glasanje, koliko vidim, još postoji rasprava koja je u tijeku oko nekoliko pitanja, usmenih amandmana u posljednjem trenu. Tako da izvjestitelj možda predloži odgodu za ponedjeljak. Ali ako se tako nešto ne dogovore, glasat ćemo oba izvješća. Dragi kolege, kolegice, proračunski postupak je uvijek pomalo neobičan, zato što sam ja na sastanku u srpnju moram vam predločiti e, ovaj nacrt. Prije toga nismo mogli, jer smo morali čekati dugo čitanje vijeća, a tada nisu svi bili prisutni, a onda u prvom tjednu nakon jedne stanke, evo sad moramo već glasati o tome, zato što to treba prijeći u odboru za proračune, a on će glasiti o tome krajem rujna i zbog toga su ti rokovi vrlo kratki, što znači da svi odbori ovaj tjedan glasaju o proračunu. Zbog toga sam ja jučer organizirao sastanak s Vjesem u i preko ljetne stanke sam izradio kompromis amandmane na temelju amandmana koje smo zaprimili i jučer smo zapravo imali e, dobru raspravu u dobrom okruženju i mogli smo bez problema provesti taj sastanak. A sada sam saznao da jedan klub zastupnika ipak ima velike probleme s time i e, kako bih to riješio, bih predložio da ne glasamo o rezoluciji, već da samo glasamo o proračunskim linijama, jer smo tu pod obvezom da ispoštujemo rokove i neće onda odbor za, proračun, e, za proračune do sutra kada je rok za zaprimite naše prijedloge, a o samoj rezoluciji možemo još uvijek glasati sljedeći tjedan. Dakle, moj bi prijedlog bio da glasamo samo o proračunskim e, linijama, a da onda u međuvremenu riješimo još otvorena pitanja što se tiče rezolucije. Hvala. Thank you. Hvala. Dakle, koliko sam shvatio, tehnički govoreći, izvjestitelj je zatražio odgodu, pa ako nema prigovora, glasit ćemo samo o proračunskim stavkama i prelazimo na glasanje. Probno glasanje za početak. Miss, I, did you try with an, in another one? Okay, we opened the vote and then we counted those who were not the voting card. The vote is open.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 suzdržani, odbijeno. Ekon 6601 i 6625 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ekon 6612 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ekon 6613 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ekon 6627 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ekon 6617 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ekon 6602 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6606, tu imamo usmeni amandman zelenih o prebačivanju stotinu tisuća evra u rezervu, pričuvu, ukoliko se to u svoj izvorni tehce ne razmatra. Imali prigovor u usmenom amandmanu? Dakle, glasamo uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 6619. Za. Protiv suzdržani odbijeno. 6615 za, protiv suzdržani odbijeno. 6618 za, protiv suzdržani odbijeno. 6628 za, protiv suzdržani usvojeno. 6605 za, protiv. Provjerimo elektronički. 6605 glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 6616 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 6620 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 6608 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 6600 6607, 6623 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6624 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6604, 6609 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6603, 6621 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6610 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasanje na cijelokupnom tekstu je poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 42 za, 7 protiv 5 suzdržanih. Usvojeno čestitam izvjestitelju. Ok, now we move to... Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je preventivni okvir, okviri restrukturiranja. Druga prilika je mjere za povećanje učinkovitosti postupaka restrukturiranja, stečenih postupaka i postupaka davanja rastričnice. izvjestitelj Žambon Šambon za zvatranje nacrta mišljenja. Izvjestiteljima riječ. Gdje je uopće izvjestitelj? Maybe we have been too, short, too quick and he has not come yet. Okay, a short suspension, rapporteur is... Kratka obustava dok pričekamo izvjestitelja. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Uh, rapporteur arrived. Izvjestitelj je ovdje. Nije njegova krivica jer smo mi bili malo prebrzi. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Neću <laughs> govoriti talijanski da ne bih e, uništio Danilov jezik, nego ću govoriti Cervantesovim jezikom, pa ću njega izmasakrirati. Kolege, zadovoljstvo mi je što mogu s vama podijeliti odgovornost izmjene teksta koji bi mogao biti ključan za budućnost našeg gospodarstva i mobilnosti na jedinstvenom europskom tržištu a istodobno da se pobrine da naše tržište ostane ujedinjeno. Ovaj prijedlog direktive sadrži korak u napred ka funkcioniranju stvarnog unutarnjeg tržišta, uklanjajući prepreke slobodnom protoku kapitala, uspostavi nastana, naravno uz mogućnosti pojedinih razlika u državama članicama što se tiče preventivnog restrukturiranja, stečenih postupaka i davanja razrešnica, no iznad svega ono čime se ovdje bavimo je borba protiv najvećeg problema na svim fragmentiranim tržištima, a to je pravna nesigurnost. Ovdje imamo mogućnost uspostave pravne sigurnosti, pravne jasnoće. Komisija nam je dala svoje prijedloge u obliku načela, naravno poštujući detalje koje je potrebno razraditi na nacionalnoj razini uz poštivanje načela subsidijarnosti, ali isto tako i zdravog razuma. Dakle, u situaciji gdje postoje različiti pristupi, različita provedba pojedinih mehanizama i načela. Moramo prihvatiti i stvarno stanje. Ljudi govore o subsidijarnosti, ja bih rekao da je to jednostavno inteligentna decentralizacija. No, mi se ne želimo ovdje uplitati ono što dobro funkcionira, već uspostaviti europski okvir za učinkovite mogućnosti restrukturiranja ili značajnije važnije druge prilike, te učinkovite nacionalne i prekogranične postupke. Ova se inicijativa usredotočuje na tri glavna područja. Preventivno restrukturiranje, odnosno okvire restrukturiranja, druge prilike za poslovnu zajednicu te mjere za povećanje učinkovitosti samih postupaka restrukturiranja stečajnih postupaka i postupaka davanja razrežnice. Tu imamo neke znatne inovacije, primjerice pristup poduzećima koji su u poteškoćama, osobito malim i srednjim poduzetnicima – teško je zamisliti da se Airbus susretne s nekakvim takvim problemima, ali ako imamo poduzeće od 50 zaposlenih, često se nalaze u nezavidnim situacijama. Dakle, omogućavanje poduzećima, osobito malim i srednjim poduzetnicima, e, da im se pomogne, pojednostavit će skupe dugotrajne pravne postupke, u pojedinim zemljama, poput Španjolske, da to, to je znatno poraslo zbog fragmentacije jedinstvenog tržišta, tako da želimo barem racionalizirati to na europskoj razini. E, zatim želimo obustavu provedbe, jer to će provedbe stečenih postupaka, jer to će izvedivijom učiniti e, drugu priliku za poduzetnike. Također u pojedinim okolnostima e, to bi se moglo produžiti i do tri godine. po mojem mišljenju složio bih se s radom komisije. Jedna kritika je možda da čak su pretjerano oprezni, da bi trebali biti malo ambiciozniji, primjerice sa sistemom ranog upozorenja. Mislim da države članice se moraju pobrinuti da porezna tijela i revizori imaju odgovarajuća sredstva da pokrenu rana upozorenja. A isto tako moramo više raditi na preventivnom restrukturiranju, govoreći o individualnim stečajnim postupcima. Dakle, potrebno je formalizirati konkretne uvjete unutar kojih dužnik Mm, jasno može pokazati da je obustava stečenog postupka nužna za izradu restrukturiranja i plana restrukturiranja. Moramo se dakle pobrinuti da smanjimo stopu smrtnosti e, poslova u Europi jer je ona trenutno izuzetno visoka. Dakle, za male i srednje poduzetnike vrlo je lako propasti. Dakle, zbog toga se bavimo i tom drugom prilikom jer želimo da države članice e, poslovima pruže drugu priliku, pruže podršku kako bi se mogle kako bi mogle povratiti sposobnost poslovanja. Slažemo se sa komisijnim smjernicama u kojima države članice mogu same uspostaviti mjerila za to što bi bilo prihvaćeno kao uvjeti za takve postupke, mora postati dakle pravna sigurnost, moramo poboljšati učinkovitost e, drugih prilika ili restrukturiranje stečenih postupaka. Znamo da je situacija takva da često vidimo da se mnogo lakše pristupa likvidaciji poduzeća nego pružanju pomoći jer je to isplativije. Države članice se moraju pobrinuti da se uspostavi registar javnih administratora koji neće raditi samo na temelju likvidacija brzih postupaka, već koji će razmatrati solventnost poduzeća i pokušati održati poslove na životu. O nekim temama ovdje imam vlastito mišljenje, za druge bih volio čuti što kolege misle pa ću sada e, polako završiti. Znam primjerice da je velika briga prezaduženost potrošača. Kada se bavimo zaduženošću potrošača moramo pokušati izbjeći to da ljudi zapadaju u dugove jer govori se ovdje o jednom potpuno drugačijem svijetu gospodarstva od onoga u kojem žive poslovna zajednica. Dakle, ja bih predložio komisiji da provedu studije na tu temu i da daju jedan odvojeni, konkretni prijedlog za takav oblik zaduženosti. Još jedna stvar, zajmovi u javnom sektoru tijela mm, se moraju, moraju imati na umu opći, javni interes kada se bave tim poduzećima. Dakle, oni bi trebali biti prvi koji će reći da možda postoje nekakvi viši interesi u tome. E, možda bi ministar gospodarstva tu imao što za reći u pojedinim zemljama akumulacijom de... Predsjedatelj, molim govornika da završi. I isto tako moramo se pozabaviti e, nakupljanjem nenaplativih zajmova. Ispričavam se ako sam bio pedug. Hvala vam u ime EPP-a Vendrkindelare. Hvala vam, zahvaljujem izvjestitelju na izlaganju ovog mišljenja. Smatram da je okvir ovdje jasan. Postoji znatna socijalna stigma vezana uz stečaj i to mnogo više u Europi nego u SAD-u. A mi moramo razmotriti kako pružamo podršku onima kojima je potrebna druga prilika. Moramo ih podržati kako bi mogli započeti sa novim projektima i želimo olakšati e, stvarnim poduzetnicima da dobe takvu drugu priliku. Moramo razmotriti dakle kako je moguće provesti restrukturiranja onih poduzeća koja se zateknu po teškoćama. Dakle, treba im omogućiti da prežive i na vrijeme pristupiti restrukturiranju. Izvjestitelj je govorio o pravnoj sigurnosti, nadovezao bih se na to, smatram da naš predlog ide u smjeru komisije na jer se ovdje radi o pružanju pomoći ljudima brže te pružanju dodatne podrške poduzećima koja dobivaju drugu priliku. Što se samog teksta i amandmana tiče, imamo određeni broj točaka na koje bih se želio usredotočiti, na male i srednje poduzetnike prije svega. I smatram da ovdje moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između MSP-ova i također razmotriti ulogu nadležnih tijela voor een grotere rol van insolventiedeskundigen. Die moeten in een vroeg te da se moramo pobrinuti da uloga stručnjaka bude uvažena te da se omogući pristup stručnom, stručnom savjetu i da razmotrimo koliko je to izvedivo. Dakle, potrebna je podrška i za takva tijela. Podržavam izvjestitelja u njegovom iskrenom pristupu sistemu ranog upozorenja. On je trenutno prema predlogu komisije previše nejasan. I smatram da kada govorimo o tim mehanizmima, da je važno da se njih upotrebi u jednoj ranoj fazi, a isto tako potrebna nam je zaštita zaposlenih ljudi i dobavljača. Thank you. Andrea Cozzolino, S&D Group. Andrea Cozzolino, S&D. Pa, na početku želim zahvaliti kolegi na do sada odrađenom poslu. Posebno cijenim razinu ambicije nekih amandmana koji teže više uskladiti pravila na europskoj razini. to se naročito odnosi na zajedničko uređenje pitanja poduzeća. Želim se osvrnuti na glavu četvrtu i amandmane koji su posvećeni boljoj specijalizaciji i usavršavanju profesionalaca koji se bave restrukturiranjem i stečajevima. Također se spominje to da svaka zemlja članica trebaju imati i tijela za nadzor i za uređenje također e, i sa mogućnošću donošenja sankcija za prekršaje u takvim e, djelatnostima. Također posebna pažnja je posvećena i sprječavanju zlouporaba, dakle to e, preventivno restrukturiranje i druga mogućnost poduzetnicima da bolje upravljaju kreditima to je jedan od prijedloga, a također treba objediniti europsku strategiju za ujedinjenje sekundarnih tržišta kredita kako bismo izbjegli i narušavanje tržišta i nesrazmjernosti u području obrazovanja. No, treba se pozabaviti dvama aspektima, odnosno treba objediniti karakteristike sustava u korist malih i srednjih poduzeća, što znači da treba smanjiti administrativno opterećenje i troškove malih i srednjih poduzeća i u njihovu korist trebaju se promicati svi oni postupci koji će osigurati i izravni i neizravni kontinuitet u trenutku e, kada treba očuvati poslovanje poduzeća, što će imati i pozitivne posljedice u smislu očuvanja vrijednosti u korist vjerovnosti vjerovnika i također na zaštitu zaposlenika. Drugi aspekt tiče se i odnosa snaga u stečajnim postupcima, naročito u krizama. Određene kategorije ili klase mogu iskoristiti taj odnos snaga na nerazuman način kako bi se spriječilo donošenje planova i tu je u prijedlogu već sadržaj značajan prijedlog kako bi se spriječile te, zlouporabe, ali smatram da treba izmijeniti još dio teksta kako bi se uravnotežili ti odnosi snaga kada je riječ o transversalnom restrukturiranju i također kada je riječ o kapitalu za planove restrukturiranja kako bi se spriječilo moguće zlouporabe. No, mislim da u svakom slučaju smo na dobrom tragu. Hvala. Grazie. Eh, Sander Luns. Hvala, Sander Luns. Hvala vam, zahvaljujem izvjestitelju, već je mnogo rečeno, neću, se pona neću ponavljati stvari, dakle načelno politički govoreći podržavamo većinu onoga što smo čuli kolega izvjestitelja o sjeni. Tako da ću biti kratak i samo reći nešto o tri konkretne točke. Jedna općenito govoreći smatram da je točno da mnogi režimi nesloventnosti restrukturirana imaju utjecaj na poslovnu i ulagačku zajednicu koji funkcionira prekogranično na jedinstvenom tržištu, tako da s pravom se bavimo ovim pitanjem i podržavam to da još detaljnije se time pozabavimo. Međutim, smatramo da je isto tako važno da se pobrinemo da ne kažnjavamo one zemlje koje su već odradile svoj posao, koje su već uvele funkcionalne režime, da se njih ne kažnjava samo zbog nedostataka ili nekakvih problema koji postoje u drugim zemljama. No, sam dobro pročitao tekst izvjestitelje komisije i oni predlažu sisteme fleksibilnosti gdje je to nužno, gdje je to opravdano, što smatram da je važno pitanje. Ponovit ću i pozdraviti posljednje riječi izvjestitelja, to je odluka da ne širi obuhvat, osobito ne na pitanje prezaduženosti potrošača i nenaplative zajmove. Tim pitanjima se doista trebamo pozabaviti, ali na odgovarajućem mjestu i vremenu, a to nije u obuhvatu ovog mišljenja, što doista pozdravljamo. I tri za kraj predlozi vezani članak 29. koji se tiče podataka koje države članice moraju prikupljati o postupcima stečenim. Trebamo vidjeti koji su podaci doista potrebni, nužni, koliko ih je teško i lako prikupiti i pobrinuti se da ne namećemo dodatnu birokraciju državama članicama. To je čisto prijedlog e, s naše strane i želim doista susreću izvjestitelju u njegovom radu. Paloma Lopez Bermejo sljedeća ima riječ u ime Gue. Hvala. Hvala gospodinu Šambonu na uvodnim riječima i odrađenom poslu. Svi klubovi se slažu da moramo reformirati postupke stečajne kako ne bi došlo do krize likvidnosti koja bi mogla uništiti dobra poduzeća. Predlog komisije se u tom smislu čini dobrim kako bi se pojednostavilo i poboljšalo postupke restrukturiranja i usredotočilo na nastavak rada i održavanje radnih mjesta. Predlog možemo poboljšati prije svega tako da se pobrinemo da računi između matičnih firmi i podružnica se održavaju na odgovarajući način, da se ne bi stvorila situacije taktičkih nesolventnosti, odnosno izbjegavanje plaćanja vjerovnicima u situacijama gdje su e, poduzeća funkcionalna. Radnici moraju također biti uključeni u proces održavanja poduzeća na životu. Hvala. Sven Gigold. Moram priznati da na našem klubu još nismo detaljno, barem na radnoj skupini, raspravili ovaj prijedlog, tako da je ovo sve što imam za reći preliminarno. Načelno govoreći pozdravljamo prijedloge Europske komisije eh, vezano o nesloventnosti kao dio projekta unije tržišta kapitala. Dijelimo stajalište da u nekim slučajevima neučinkovitost i različitost okvira za provođenje stečaja otežava procjenu kreditnih rizika, osobito preko graničnim ulaganjima gdje se sprečava integracija tržišta kapitala u Europskoj uniji. Snažni okviri za stečne postupke olakšavaju restrukturiranje i nastavak funkcioniranja zaduženika, čime sprečavaju nakupljanje nenaplativih zajmova, što je osobito važno za bankovni sektor. Također pozdravljamo mišljenje izvjestitelja kojim se pokušava konkretnim učiniti neke važne aspekte predloga komisije, time što traže jasne, usklađene kriterije u obliku smjernica Europske unije o tome što doista predstava djelovanje u lošoj vjeri, čime je moguće diskvalificirati zadučenika od korištenja mehanizma druge prilike. Također treba znatno unaprijediti mehanizme ranog upozorenja, tražeći Europsku komisiju da centralizira relevantne informacije na svojim web stranicama. I također moramo zatražiti države stranice, države članice da nadziru postupke restrukturiranja stečene i različnice, da prikupljaju podatke o indikatorima koji imaju značajnije socijalne utjecaje, primjerice e, broje gubitaka radnih mjesta, transfer mjesta poslovanja poduzeća te utjecaj utjecaj restrukturiranja na zaposlenost i javne financije. Međutim, dok prijedlog i mišljenje zvještitelja sadrže mnogo zanimljivih stavki, postoje područja koje je potrebno još malo pomnije razmotriti. Tekst konkretno sadrži neka važna područja o nesigurnosti, dakle dužnicima daje pristup alatima za rano upozorenje što bi moglo negativno utjecati na razvoj poslovanja i, i ostaje nejasno koji su ti alati kako bi oni u praksi funkcionirali. Također je važno raspraviti pitanja vezana uz prava radnika, pomni razmatrajući cijeli niz pitanja, uključujući to kako bi se trebalo ponašati prema zaposlenicima unutar plana restrukturiranja te njihovih prava glasa u tome, osobito ako oni u tome planiraju sudjelovati. Dakle, pozdravljamo raspravu sa svim izvestiteljima u Sijeni i radujemo se plodnoj suradnji osobito u području nesloventnosti i stečajnih postupaka je trebamo na pravila na europskom tržištu. To je jedan od glavnih problema s kojim se susrećemo na tržištima kapitala, te ima snažan utjecaj na poslovnu zajednicu potrošače. I tu bismo doista trebali se uhvatiti u koštac s time, e, isto tako kako bi bankovna unija bolje funkcionirala. Uh, uh, Hvala lijepa. Možemo sada ponovno dati riječ izvjestitelju, a ako se nitko drugi ne javlja za riječ, e, dakle, gospodine Šavon, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Nastojat ću uštedjeti na vremenu tako što neću predugo govoriti i samo ću primiti na znanje sve napomene kolega. Mislim da, mi, da tu nema nekih e, razlika u mišljenjima koje bi bile prevelike. Govorilo se o zaštiti malih i srednjih poduzeća i samostalnih e, radnika koji će biti daleko izloženi u odnosu na velika poduzeća. Zatim se spomenulo pitanje stručnjaka i tijela koja su nadležna za zaštitu radnika. Želim odgovoriti kolegi iz redova zelenih i kolegici Lopez Bermejo i želim podsjetiti da sam također i član odbora za zapošljavanje gdje pratimo upravo pitanje zaštite radnika tako da nema nikog boljeg od mene tko bi mogao zaštititi upravo prava radnika u ovim postupcima, naravno polazeći od teksta komisije. Gospodin Kocolino je govorio o europskoj strategiji za sekundarno tržište, što je doista važno, a jednako je važno i smanjenje troškova. On je spomenuo također i odnos e, snaga koji je i prešutno prisutan u svim amandmanima. Znamo da tu banke zapravo igraju najveću ulogu. Tako da veća prisutnost javnog sektora ili drugih subjekata bi mogla optimizirati situaciju i upravo u tom pravcu želimo dalje djelovati. Kolega iz ECR-a je govorio o prekograničnim postupcima i to se poklapalo sa onime što je rekla kolegica Lopez Bermeho. Dakle, u tom smislu treba poraditi i na prekograničnim aspektima, a također i na pitanju inteligentnog računovodstva. Naravno, ne trebamo ponovno izmišljati toplu vodu, niti mijenjati ono što već dobro funkcionira, nego trebamo intervenirati tamo gdje postoje nedostaci. Mislim da članak 29. nije upitan. Kolega iz Zelenih je rekao da treba još doraditi i pojasniti prijedlog i da treba još bolje odrediti od čega će se sastojati predložene mjere. On je također spomenuo i važnost zaštite prava radnika. Dakle, kao što sam rekao, nema e, razmimo i laženja o mišljenjima, niti mogućnosti za eventualne sukobe. Ja se ne protivim ni u kojem e, smislu prijedlozima kolega, tako da sada trebamo samo zasukati rukave i baciti se na posao. Dobro, Danji rokovi su kao, kako slijedi. Rok za amandmane je 14. rujna, rujna razmatranje amandmana 16. listopada, glasovanje je na odboru 6. E, studenog. Kalendar odbora Juri predviđa glasovanje na odboru u siječnju 2018. godine, a kao što znate odbor Juri je nadležni odbor za ovo mišljenje. Dakle, hvala vam lijepa možemo zaključiti razmatranje ove točke dnevnog reda i prijeći na sljedeću, odnosno posljednju točku dnevnog reda za danas, a to je akcijski plan za maloprodajne financijske usluge. Razmatranje amandmana. Izvjestitelj je gospodin Ludvikson. Dakle, Ole, imate riječ. Er Hvala na riječi, gospodine predsjedniče. Želim eh, zahvaliti svima koji su uložili amandmane, koji su dobro strukturirani i koji će poboljšati konačan tekst. Mi već radimo na amandmanima kako bismo ih što bolje obuhvatili kompromisnim amandmanima. U glavnim crtama mislim da je važno naglasiti da komisija treba sada učiniti sve što je u njenoj moći kako bi dovršila izgradnju tržišta kapitala i također kako bi produbila tržište financijskih usluga. Provedba akcijskog plana za financijske usluge je važan korak u tom pravcu. Trebamo osigurati veću konkurentnost i više inovacija. Trebamo također osigurati veću prisutnost financijskih proizvoda na unutarnjem tržištu, što će dovesti i do razrade boljih proizvoda po nižim cijenama. Na taj način ćemo moći ojačati rast u Europskoj uniji i suprotstaviti se na taj način rastućem populizmu. Ako zadovoljimo osnovne potrebe građana, preostaće i prostor za ulaganje u financijske usluge i to će poboljšati život u budućnosti. Komisija u svojem akcijskom planu je povela računa o čitavom nizu prijedloga koje je parlament već podnio u svojem izvješću o zelenoj knjizi o financijskim uslugama. No tu nedostaje jedan globalan pravni pristup kojim bi se povećala transparentnost, promicali rast e, i zapošljavanje i kako bi se smanjile razlike u e, privatnim e, mirovinskim fondovima i u drugim financijskim uslugama. Trebamo također i riješiti problem funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Odnosno danas banke imaju mogućnost poništiti kreditne kartice europskih građana ako se ovi presele u drugu zemlju članicu. No, mi trebamo jasno i glasno reći da nacionalna tijela u tom smislu trebaju moći djelovati protiv banaka. Ako želimo ponovno pokrenuti europsku suradnju, trebamo učiniti sve što možemo kako bismo uklonili prepreke slobodnom kretanju usluga i roba, kao što smo učinili u slučaju roaminga. Pozivam dakle komisiju da prouči mogućnosti provođenja jednog 29. sustava financijskih usluga. Dakle, treba stupiti na snagu jedan e, pravni okvir koji će omogućiti privatnicima da dobiju jamstva za financijske usluge koje se najčešće koriste i to na tragu onoga što je učinjeno sa direktivom e, o, o bankovnim računima. U izvješću ističem koliko je važno osigurati transparentnost za stranke kada je riječ o dinamičnom preračunavanju tečaja. Odnosno, e, često je skuplje plaćati nacionalnom valutom i stranke trebaju imati odgovarajuće informacije o tome koju je valutu bolje upotrijebiti u određenoj situaciji. Isto mora vrijediti i za podizanje novca na bankomatima. Geoblokiranje potrošača financijskih usluga predstavlja još jednu prepreku u daljnjoj integraciji jedinstvenog tržišta financijskih usluga. Komisija bi trebala predvidjeti propise koji bi se posebno odnosili na financijski sektor kako bi se izbjeglo geoblokiranje koje nije nužno. Ono se e, danas e, koristi kako bi se suprotstavili međunarodnoj e, konkurenciji i kako bi se zadržala dominantna pozicija na nacionalnom domaćem tržištu. Komisija predlaže da se prouči mogućnost pojednostavljenja prekograničnih e, usluga za potrošače. Tu postoji prostor za poboljšanje, ali komisija bi trebala također promicati i financijsku pismenost e, potrošača. Domaćinstva ne koriste brojne financijske usluge koje bi bile preskupe, tako da bi komisija trebala rasvijetliti način na koji bi građani mogli povećati vlastitu štednju. Ako želimo pojednostavniti prekogranične transakcije, trebamo onda uspostaviti europski sustav e, za e, prenošenje mogućnosti apsorpcije. Dakle, ja se radujem budućoj uskoj suradnji sa kolegama i sa ostalim klubovima kako bi ovo izvješće bilo što bolje. Hvala. Alenka Dek je izvjestiteljica u sjeni EPP-a. Da, hvala vam gospodin predsjedavajući. kao prvo želim na tri elementa koji su važni za klub zastupnika EPP-a. Kao prvo mi pozdravljamo pragmatični pristup koji je u skladu s realnosti, koji iznosi komisiju u svom planu i kao što je rekao i naš kolega Ole, imamo javnu konzultaciju s jedne strane, zbog druge strane imamo i zelenu knjigu i to je sve u skladu s tim. Kao drugo, za nas ne, nije prihvatljivo da modificiramo zakonodavstva koje smo nedavno tek transponirali ili su, je trenutno transpozicija u tijeku na razini država članica. Primjerice, govorim tu o direktivi o distribuciji osiguranja i direktivi o hipotekarnim kreditima. I na kraju čini nam se da treba e, zadržati e, lojalno natjecanje između tradicionalnih i novih sudionika na tržištu. To je nešto što treba svakako učiniti. Što se tiče amandmana, Klub zastupnika slaže se s onim amandmanima s kojim se traži da se taj sektor prilagodi digitalnoj stvarnosti s kojim ih se potiče na inovaciju. Naravno, fintech su uznemirili sektor maloprodajnih financijskih usluga i stoga treba sada inovirati, a istovremeno treba zadržati zaštitu potrošača. To je ipak neophodno. Osim toga, u nekim amandmanima traži se da se poveća eh, informativnost građanja. Zašto ne? ako se radi o problemu veznim uz pretjerano zaduživanje, u svakom slučaju mislim da tu imamo mnogo posla. Što se amandmana o standardizaciji maloprodajnih finanskih usluga, već sam to rekao, prije da moramo biti pažljivi kada govorimo o standardizaciji. Ti proizvodi su prilagođeni specifičnim karakteristikama pojedinih tržišta u pojedinoj državi i treba vidjeti e, je li moguće i bi li bilo dobro za neke produkte da ih standardiziramo. U svakom slučaju standardizacija koja bi bila samo sebi svrsishodna nije dobro rješenje. Naš kolega iz Kluba Zazoralde traži da se ukinu prepreke za jedinstveno tržište što se tiče financijskih usluga, te da iznesemo konkretne prijedloge do siječnja 2018. godine. A meni se čini da je Europska komisija to i napravila sa zelenom knjigom. Sofi, tu tebi govorim. A javna konzultacija je rezultat upravo tog akcijskog plana. Dakle, podsjećam da govorimo o preprekom poput razlika u poreznim, e, socijalnim i zakonodavnim sustavima, a koliko ja znam, Europska komisija barem do danas nema instrumente s kojima bi mogla intervenirati. U Svakako nema tu mogućnost da to interveniraju i uklonite prepreke. To je dakle nekoliko primjedaba koje sam htio iznijeti i kao i naš kolega Le i ja E, s interesem e, iščekujem početak pregovora sa kolegama izvjesnom u Sjeni i sa kolegom jer je to više manje isti tim e, kojeg smo imali i prilikom prvog razgovora o ovom dosijelu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Ashley Fox je ovdje. Hvala gospodine predsjedniče i želim i ja zahvaliti izvjestitelju i kolegi Kadeku na njihovim napomenama. Mi smo uložili niz amandmana koji se usredotočuju na e, stvaranje okruženja koje će dovesti do inovativnih rješenja, do poboljšanja financijske pismenosti i također do odgovarajuće transparentnosti u informiranju. Kao i prošle godine, E, također smo izbacili poziv za jedan europski portal uspoređivanja, a to bi bilo zapravo nešto što bi dovodilo do pogrešnih e, zaključaka. Mi smo uložili amandmane na postojeće alate poput e, jedinstvenih šaltera koji će također koristiti i maloprodajnim financijskim uslugama. Nakon nedavne odluke Europskog suda uložili smo amandmane kojima se proširuje područje primjere direktive i također e, se to podiže na razinu Europske unije. Mi nećemo podržati e, prijedlog direktive o hipotekarnom kreditu ili potrošačkim kreditima. Ako do toga dođe, onda treba komisija temeljito procijeniti hoće li uopće to dovesti do ikakvih koristi. Mi ćemo razmotriti prijedloge kolega iz drugih klubova za europski štedni račun, no sumnjamo u koristi 29. sustava za financijske proizvode. Moj klub pozdravlja ovo izvješće i želimo još jednom zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu i radimo se budućoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni na izradi kompromisnih amandmana. Hvala. Hvala u ime Aldea Sofi Intveld. Hvala gospodine predsjedniče i ja također želim zahvaliti izvjestitelju i kolegama na zanimljivim anmanima koje su podnijeli. No, malo sam zabrinuta jer unatoč svim dobrim prijedlozima koji su pristigli, kao što je već istaknuo gospodin Kadek, ova ekipa, ako tako možemo reći, radi već neko vrijeme na ovoj temi, rekla bih, e, otprilike dvije godine, a u međuvremenu su se tehnologija i tržište vrlo brzo razvili. Mi smo jednostavno prespori. Evo, odgovorit ću na napomenu gospodina Kadeka, ali kasnije ću se detaljnije osvrnuti na to. Pa mislim da je komisija donijela zanimljive i korisne prijedloge, ali oni ne ulaze u srž problema. I ono što me frustrira i deprimira jest činjenica da se ovakve rasprave na izgled uvijek vrte oko pitanja subsidijarnosti, ovlasti Europske unije, ovlasti zemalja članica – a ne razgovaramo o onome što želimo postići i doista sam zabrinuta kada vidim kamo odlaze ulaganja koje odlaze u Kinu i u SAD. Da, naravno, i u Europsku uniju ulaze investicije koje su u porastu, ali mi debelo zaostajemo iza Kine i SAD-a, a trebali bismo biti jedno od najzanimljivijih tržišta na svijetu. Dakle, postoje razlozi zašto investicije odlaze drugamo. I ako i dalje e, ovu raspravu budemo vodili kao da smo tek ušli u 20. stoljeće, bit ćemo gubitnici i učinit ćemo medveđu uslugu svojim građanima. Dakle, imamo to trajno pitanje subsidijarnosti i što bi trebalo podići na europsku razinu. No, umjesto toga nastojimo vidjeti kako možemo biti e, čvorište za e, fintech i kako bismo mogli biti glavni igrač na svjetskim tržištima, kako možemo konkurirati drugima. Ako e, želimo zadržati svoje djevičanstvo u tom smislu, onda će Kinezi nuditi svoje usluge našim ljudima i kako ćemo onda tu zaštititi svoje interese. I također da detaljnije odgovorim gospodinu Kadeku. Da, istina je da komisija predlaže ukidanje prepreka, ali ne u ključnim područjima, dakle o fiskalnoj komponenti i socijalnoj sigurnosti i regulatornim preprekama. To je ono što nitko ne spominje, a zemlje članice nisu spremne pozabaviti se tim pitanjima i u tom slučaju onda ne moramo niti ulaziti u to jer ćemo se onda baviti samo sporednim pitanjima transparentnosti, jezičnim barijerama i tako dalje, što je sve važno, ali to nije srž problema. Pravo pitanje je imamo li hrabrosti i ambicija ostvariti istinsko jedinstveno tržište, jer to nije pitanje tehnologije, nego je to pitanje jedinstvenog tržišta, odnosno europskog tržišta u odnosu na druga svjetska tržišta. Imamo li tu hrabrost i tu ambiciju? Pa nadam se da je imamo. Hvala Matija, Matijas u ime Goja. Hvala gospodine predsjedniče. S pravom se spominje činjenica da neki od nas već dvije godine rade na ovom predmetu i da će nastaviti na tome raditi. Ja pozdravljam rad izvjestitelja, ali to ne mijenja moje temeljno stajalište, a ono je puno kritike. Naime, sve rasprave o maloprodajnim financijskim uslugama koje su se održale u ovom parlamentu bile su obilježene protivljenjem europskih institucija koje rade pod pretpostavkom da se propisi za financijske usluge određuju ne u zaštitu stranaka, nego onih koji ostvaruju dobit. Tako da mi u ovom parlamentu smatramo da stalno treba posjećati na posljedice financijske krize na gospodarstvo i društvo, a iz te financijske krize još nismo sasvim izašli. Svaki novi val inovacija prihvaća se sa oduševljenjem, ali smatram također i sa određenom neodgovornošću. Ovi prijedlozi odnose se na zaštitu potrošača i u njima stoji da bi europske institucije trebale procijeniti i ocijeniti odredbe zemlja članica kojima se nastoji zaštititi građana, ali mi nećemo ostvariti taj cilj. Evo, pomislimo na odgovornost financijskih e, ustanova u ovom akcijskom e, planu. One su pocenjene, naročito one obveze u odnosu na građane i stoga će građani morati postati stručnjaci za financijska tržišta. Ako dođe do prijevare, što na to kažu institucije, pa osnovno portal koji će pružati informacije i smatra se da je to dobar način preuzimanja odgovornosti. Imali smo i niz inovacija koje su imale i e, strašan učinak na e, stabilnost naših financijskih sustava. Druge inovacije, međutim, e, su imale i e, strašan učinak na živote građana, ali ova rasprava o financijskom sustavu pokazuje da mi nismo naučili ništa iz toga. Već deset godina proživljavamo posljedice financijske krize, a sada idemo u susret drugim krizama. Dakle, moje stajalište sve nepremijenjeno. Ja sam uložila neke amandmane kojima se nastoji bolje zaštititi potrošače i, i dalje ću ulaziti u ovu raspravu sa istim instancama jer mislim da europske institucije trebaju preuzeti odgovornost i nadzirati poslovanje financijskih ustanova. Trebamo konzervativno pristupiti pitanju. Dakle, ustanova je odgovorna, ali tu imamo nešto drugačije, a ja ću dalje nastojati to unositi u raspravu. Hvala ima gospodin Urtasun. Dakle, u ime gospodina Gigulda, koji nije mogao doći na ovaj sasanak, želim pozdraviti um, aspekte akcijskog plana kao nastojanja da se poboljša pružanje maloprodajnih financijskih usluga, okrone prepreke i zaštite potrošača i poveća pristupačnost e, korisnim proizvodima i uslugama. Mi smatramo da to treba popratiti zaštitom potrošača i podataka. Također e, smatramo da komisija treba iznijeti još ambiciozniji plan u kojem će tržišta i potrošači imati koristi ne samo od nižih troškova nego i od zaštite potrošača i od kvalitete informacija na kojima se temelje odluke. Imamo izvješća, recimo Financial Conduct Authority e, iz Ujedinjene kraljevine koji su navedeni u amandmanima ukazuju na pitanja naknada i provizija što e, također dovodi do veće dobiti financijskih posrednika i do nedostatka konkurencije zbog ne samo nacionalnih prepreka nego i e, nesrazmjera u količini informacija kojima raspolažu potrošači. Također želim e, istaknuti neke od naših ključnih amandmana, 22. koji smatramo važnim. Dakle, komisija bi trebala E, razmotriti i e, dalje ambicioznije mogućnosti uklanjanja prepreka na financijskom tržištu, dakle amandman 51 koji se nadovezuje na pozive izvjestitelja na, odgovarajuća, e, na odgovorna ulaganja i također se traže odgovarajući standardi za donošenje informiranih odluka i da se razmotri način na koji takva ulaganja podupiru također i ciljeve promicanja društvene zaštite i zaštite okoliša. E, također ćemo e, istaknuti amandmane 62. i 121. E, za koje molimo izvjestitelja da, uzme, da ih uzme u obzir i također imamo i niz drugih amandmana koje ćemo podržati i vidimo da postoji veliki konsenzus za time da potrebe pružatelja financijskih usluga trebaju biti podložene interesima potrošača i također pozdravljamo ravnopravnost između pružatelja i korisnika financijskih usluga i također e, činjenicu da se novim oblicima trgovine postupa na neutralan način. Također ćemo biti zadovoljni ako se u tekst uključi amandman 157. o uslugama e, igara na sreću i također također e, amandman gospođe Beres o novom e, štednom računu i također radujemo se budućoj suradnji sa e, komisijom i pozdravljamo novi akcijski plan, ali tražimo od komisije da bude još ambicioznija. Hvala. Hvala vam lijepa. Ne vidim Barbaru Kapel. U redu. Onda imamo spotrebe za riječ, nema zahtjeva za javljanje za riječ. Onda gospodine Ludvigsone, možete odgovoriti, izvolite. Tak so mycket. Jag Hvala vam lijepa. Pa, mislim da bi nam trebalo uspjeti napraviti dobar posao. Ja ću svakako se jako potruditi kako bih vam izradio dobre kompromisne amandmane no mi doista moramo ovdje ostvariti naš cilj. Ono što sada radimo sa maloprodajnim planskim uslugama je doista nešto šime ćemo zadati smjer za budućnost. Tehnički razvoj sve brži i brži i mi moramo napraviti sve što možemo kako bismo zadržali korak s tim. Ništa nemam protiv eh, veće konkurentnosti, većeg natjecanja, općenito rečeno, to dovodi do jeftinijih, boljih proizvoda i to je ono što pomaže europskim građanima, ali moramo biti ambiciozni kada gledamo kako ćemo obaviti taj posao. Mislim da bismo trebali sagledati interese europskih građana i stanovnika kako bismo imali više proizvoda, boljih proizvoda, proizvoda koji će doista pomoći ljudima moramo iskoristiti ove prilike koje nam nude otvorene europske granice. Moramo za to povećati konkurentnost. Ja ću napraviti sve što mogu kako bih izradio dobre, smislene kompromisne amandmane i naravno da ne mogu podržati sve ideje koje ću zaprimiti, ali napravit ću sve što mogu kako bismo imali dobar kompromis i kako bismo onda u budućnosti mogli pomoći europskim građanima. Hvala vam. Thank you Hvala vam lijepa. U odboru Ekon glasamo ovome 9.10. a na plenarnom ćemo glasati na prvoj plenarnoj sjednici u studenom. Hvala svima možemo onda zaključiti sastanak, a sljedeći sastanak e, ćemo održati sljedeći ponedjeljak, dakle 4. rujna od 3 do 6.30, dakle popodne. Hvala vam, zaključujem sastanak.